na saslušanje ovdje na odboru ENVI, a pridruženi su odbor ITRE i odbor TRAN, te isto tako i odbori AGRI i EKON kao pozvani odbori. Sada ću se prebaciti na francuski jezik na trenutak. Vi znate kako izgledaju pravila igre. Dobit ćete 25 pitanja, minuta i 15 sekundi po pitanju, te 45 sekundi za dopunsko pitanje, ako se odlučite iskoristiti to. I onda ćemo, to ćemo imati zapravo nakon 15-minutnog e, uvodnog izlaganja gospodina Timmermansa. Nekoliko riječi da vas podsjetim na to čime će se baviti u svom portfelju prvi izvršni potpredsjednik Europske komisije koji je zadužen za klimu, naravno, ali isto tako u vašem portfelju vezno u zeleni plan se nalazi i pitanje prometa, okoliša, oceana, energije, e, zdravlja, poljoprivrede te kohezije. Što znači da vi, gospodine Timerman, e, se pod zelenim planom imate u svojoj odgovornosti dvije trećine europskog proračuna. U odboru Envi smo bili mnogobrojni kada smo raspravljali o tome da podržavamo ovakvu strukturu Europske komisije, te smo u pisanim odgovorima koje ste nam pružili na naša pisana pitanja zamijetili nekoliko točaka e, koje bih rado sada naglasio prije vaših e, izjava. Vi ste rekli da ćete se obvezati na to da unutar e, višegodišnjeg financijskog okvira radite Rekli ste isto tako nekoliko riječi o zajedničkoj poljoprivrednoj politici koja se po prvi put spominje pod okriljem e, Europskog zelenog plana, te ste bili jako aktivni u New Yorku kada se radilo o pitanjima e, ponovnog ušumljavanja, a Europska komisija je već iznijela neke inicijative vezano s to, te vjerujem da ćemo imati e, dosta vremena vratiti se na to u vašem uvodnom govoru. Zaključit ću s ovim uvodom tako što ću podsjetiti na onoga što je rekao ujak od Spidermana. Ne znam volite li junake u kinu ili u politici, ali eh, on je izjavio da sa velikim moćima dolazi velika odgovornost. Vi imate velike moći i sada morate preuzeti i veliku odgovornost. Imate sada riječ, imate 15 minuta. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, ali ja ne želim završiti kao što je završio ujak Ben kojeg su ubili na početku filma. Zahvaljujem vam na ovom uvodu. Zapravo nema mnogo toga za nadodati, ali ipak ću pokušati. Uvaženi zastupnici, Doista sam se veselio večerašnjem sastanku, imamo mnogo toga za raspraviti i došao sam ovdje kako bih tražio vašu podršku, isto tako i e, vaše ideje. Svi smo mi bili ovdje kandidati u europskim izborima u svibnju, izašli smo pred naše građane sa planovima za budućnost. A sada vi kao njihovi izravno izabrani predstavnici ćete imati pet godina kako bi pretvorili te planove u stvarnost. Ja sam ovdje sa nadom da ćete mi dati svoju podršku kako bih ja učinio svoj dio posla u komisiji Bonelain kako bismo ispunili ono što smo obećali ali to neće biti jednostavno, e, to je nedvojbeno tako. Suočeni smo sa izazovom koji je doista e, egzistencijske prirode i ono što moramo napraviti je napraviti jednu pravu transformaciju. Radi se tu o tome da na neki način resetiramo naše društvo kako bismo ono što nam je najvažnije sačuvali i poboljšali za našu djecu, unuke i buduće narašte. Nemamo taj luksus da u tome ne uspijemo ili da to zabrljamo. Zadržat ću dijagnozu izazovima s kojima smo suočeni e, na samo nekoliko riječi jer to ponavljati znači tratiti vrijeme. Svi znamo za probleme, znamo do kakvih e, štetnih posljedica potencijalno može doći na naše, na naše staništa, naše zdravlje, našu budućnost. Svi znamo da građani žele nešto učinimo po tom pitanju i sada moramo djelovati. Građani žele da Europska unija e, poduzme nešto što odgovara razmjerima tih izazova. Također žele da riješimo i njihove praktične izazove s kojima su suočeni svaki dan. E, dakle, hraniti se, imati grijanje u svom domu, naći posao, naći dobru školu za svoju djecu, dobro se brinuti za svoje svoje starije e, roditelje i općenito samo krpati e, kraj s krajem. Njihov svijet i svijet su jedni isti. Možemo uspjeti samo ako oba ta svijeta e, prosperiraju. Ako zanemarimo jedan, zanemarit ćemo i onaj drugi i oboje će patiti. Zbog toga, ako odlučite me potvrditi u komisiji von der Leyen, ćemo se pobrinuti da ta konjenita transformacija bude pravična tranzicija. E, bavit ćemo se s time da izradimo e, načela vezano uz pravičnu tranziciju, a posebno nam je posebno posvećen fond za pravičnu tranziciju kako bismo podržali ljude i zajednice koje će najviše biti pod utjecajem toga, uključujući one u regijama koje su industrijske, koje se bave ugljenom, koje e, traže mnogo energije. Naša je zadaća da pokažemo jasno i konkretno našim građanima da zeleni plan može riješiti probleme i poboljšati njihove živote sada, a ne s 50 godina u budućnosti. Čist zrak u našim gradovima, čista voda u našim rijekama i oceanima, to ono što nam je potrebno kako bi mogli živjeti e, zdravim životima na planeti koja može podržati cjelokupno čovječanstvo, gdje od ekonomije koja raste imaju koristi mnogi, a ne samo nekoliko sa, sa poslovima za sve. Ukratko, Europski zeleni plan mora Europu postaviti na pravi put ka održivoj budućnosti i pomenuti se da su svi europljani to uključeni, da se nikoga ne ostavi po stance. Naša ambicija je učiniti da Europa postane prvi klimatsko neutralni kontinent na svijetu. To možemo postići u 2050 godina ako dobro planiramo i ako odmah s time krenemo. Idućih pet godina će biti u tom smislu ključnog značaja. Ja ću predložiti klimatski zakon zakon o klimi unutar 100 dana od kada preuzmem funkciju kako bi u zakonodavstvu upisali te ciljeve po pitanju klimatske neutralnosti do 2050. godine što ću onda odrediti dugoročni smjer za sve naše političke mjere. Isto tako ću odmah eh, eh, početi raditi s time da E, izradimo visoku razinu ambicija za 2060. godinu i e, izneću što prije moguće zakonodavne prijedloge s kojima možemo smanjiti emisije za e, najmanje 50% ili još bi bolje bilo za 55%. Provišemo ćemo reviziju ažurirati naš, naše postojeće zakonodavstvo o klimi i energiji. Isto tako jasno da moramo imati na umu i dodatne mjere s kojima možemo postići naše ciljeve čišći prijevoz, zgrade koje zahtijevaju manje energije, održivi sustav prehrane a, nemamo luksus da budemo samo zadovoljni, ali ne, trebamo ni očajavati. Ipak smo uh, usporedbi sa 1990. uspjeli smanjiti stakleničke plinove uh, za, 20, za 22%, dok je naša ekonomija porasla sa, za 58%. Sada moramo uh, podići još i tu razinu ambicija. Vidjeli smo dakle da to ne šteti europskom gospodarstvom. To je nešto što možemo raditi. Imamo vještine, imamo um, ljude u svakoj državi članici. Mogu bih sada nastaviti o ciljevima, postocima, mogu bih govoriti o širanju ETS-a i zasigurno ćete mi postaviti neka pitanja uz to, ali prvo bih htio reći što može zadani plan učiniti za europske građane. Primjerice, što se tiče onih koji žive u socijalnom stanovanju ili koji su vlasnici svojih domova, osobito oni koji već sada sa teškoćama plaćaju svoje e, račune za energiju. Govorimo tu o više od 50 milijuna europljana, što je za mene u potpunosti neprihvatljiv broj ne bismo trebali podići njihov račun za energiju bismo ga trebali smanjiti, a to možemo ako ćemo biti u potpunosti energetski učinkoviti. Zajedno sa državama članicama i regionalnim i lokalnim tijelima bismo trebali e, uzeti u obzir možemo li imati e, velike projekte za inovaciju za privatne vlasnike domova i za one u socijalnom stanovanju, primjerice kako bi ugradili solane panele ili dvostruka stakla. E, trebali bismo imati sustave pravnog financiranja u suradnji sa Europskom investicijskom bankom InvestEU kako ti stanari ne ne bi morali pronaći na desetke tisuća eura unaprijed za to e, koje nemaju, nego da e, podržemo njihovo ulaganje i da dobiju kredit primjerice i da onda polako otplaćuju troškove. Sa inicijativama poput tih zeleni plan bi mogao značiti da će imati niže račune za energiju, a istovremeno bolje i udobnije domove, dakle svi će imati koristi od toga. Zatim javne zgrade, škole, bolnice bi mogli isto tako dobiti podršku, a podizati energetsku učinkovitost znači da će imati više novaca za obrazovanje i zdravstvo, a usput rečeno, e, za sve te poslove bi se mogla stvoriti radna mjesta koja će biti stabilna i lokalna. To se može napraviti sa lokalnim poslovima. I možemo isto tako izmjenjivati znanje i kapacitete. Tako može, po mom mišljenju, Europski zeleni plan raditi e, direktno za ljude. Dragi prijatelji, naši građani možda sve više žive u manjim ili većim gradovima, ali vole uživati u prirodi kad imaju slobodno, slobodnog vremena i zabrinuti su oko toga što se događa oko njih, a i u ekosustavima dalekima od njih. I ja sam isto tako jako, jako zabrinut. Bilo da se radilo o pticama, o pčelama, o našim gradovima ili na selu, o ribama ili kakvim koraljima, u oceanima, našim bogatim šumama ili predivnim, divnim e, životinama e, u svih četiri, na, na cijeloj planeti. Mi njih ubijamo i to E, po jednoj vrlo e, alarmantnoj stopi. To moramo sada prekinuti. Zbog toga ćemo predstaviti ambicioznu strategiju za bioraznolikost do 2030. godine i zato moramo mi predvoditi sa ambicioznim e, preuzetim obvezima na sljedećoj konferenciji stranaka o bioraznolikosti u Kini u listopadu sljedeće godine. Možemo isto tako doma voditi primjerom kada se radi o sektoru hrane. Imat ćemo s tim u vezi inicijativu komisije o održivom e, održivoj prehrani od polja do stola. Ali treba učiniti više od toga. E, amazonska šuma i druge e, primarne šume se uništavaju u centralnoj Africi, u jugoistočnoj Aziji. Nitko nema pravo reći to nije vaš posao međunarodnim partnerima, ali ne bismo trebali upirati prstom na druge ako premalo radimo sami. Eto, ovdje e, mogu iznijeti jednu ideju o tome što bih ja htio napraviti. Treba očistiti zrak, rashladiti e, gradove, e, zaštititi životinski svijet i općenito imati taj kapacitet da se bolje, da se, da se učini da se bolje osjećamo. Znači, trebali bismo imati masivne, ogromne projekte ošumljavanja diljem Europe. To bi trebao biti europski plan. To bi trebalo učiniti diljem kontinenta kako bi svaki grad, svaka regija e, imala što veće prednosti od toga e, da se promijene najbolje, najuspješnije prakse. Zeleni plan, tu se ne radi samo o međunarodnoj biraznolikosti daleko od nas, tu se radi o životu oko nas. O tome se radi da svatko može sudjelovati u tome i da se može na opipljiv način odmah vidjeti rezultati. Zeleni plan treba pomoći i poboljšanju zdravlja za naše građane. Zbog toga bismo trebali imati e, okoliš e, sa nultom stopom zagađenja. Trebali bismo se baviti degradacijom okoliša, zagađenjem, e, kvalitetom vode i zraka, opasnim kemikalijama, industrijskim emisijama. Zagađenje zraka je dalje jedan od najvećih ubojica ljudi u Europi e, kojem se pripisuje 400 e, tisuća slučajeva proranih smrti godišnje. Kako možemo to samo tako prihvatiti? Radi se o tome isto tako da se trebamo na održive proizvode, da trebamo e, preventirati e, bacanje e, otpada, moramo e, smanjiti otpad, ponovno koristiti, reciklirati materijale kako bi doista iskoristili taj cijeli potencijal za ekonomiju sa niskim udjelom ugljika. Zatim isto tako imamo i novi akcijski plan o cirkularnoj ekonomiji gdje ćemo se sotočiti posebice na sektore poput tekstilne i građevinarske industrije. Uvaženi zastupnici, E, promet jedan od sektora u našoj ekonomiji koji najviše zagađuje. To moramo doista hrabro riješiti. E, diljem naše Europe ljudi ovise o e, autima. U svakodnevici često se, o tom, se tu radi o njihovim o njihovom prihodu za život. Ja to znam, ja, ali ne želim pritom da Europa bude bez automobila. Ja želim eh, eh, automobile koji će biti bez emisija. Želim da ljudi koriste javni promet. Moramo smanjiti emisije u zakoplovstvu i maritimnom sektoru također. Moramo uložiti isto tako i naše željeznice. Zašto se ljudi odlučuju na to da će provesti više vremena na uh, zračnoj luci čekajući svoj let nego sjediti na, na vlaku i tako putovati? se zato što je to jeftinije zato što ne plaćamo za te eksterne troškove. Mi na neki način se zadužujemo na kreditnoj kartici e, majke zemlje, a ona ne može platiti taj dug. E, to nije prijetnja za transportni sektor, to je ponuda. Ja želim da e, transportni sektor izradi nove, čiste, učinkovite, pristupačne automobile i infrastrukturu. Želim da Europa ima najbolji prometni sustav na svijetu. Zeleni plan će biti uspješan samo ako svi europljani se uključuju u to. Ako doista taj zeleni plan približimo našim domovima, zapravo ako ga dovedemo u svaki dom. E, za to e, će biti potrebno da Europski klimatski pakt postane kamenom temeljcem zelenog plana. Klimatski pakt će okupiti zajedno inicijative od zajednica, poduzeća, susjedstva, tu će se izmenjivati znanje i podatki, izmenjivat će se najbolje prakse. Pogledajte što smo uspjeli postići kada se radi o mobilizaciji građana u kampanji e, ovog puta glasam. Pogledajte što je uspostavio odbor regija, pogledajte inicijative gradonačelnika diljem svijeta, pogledajte kako zajednica ugovora civilnog društva mobilizira ljude i kako iznose konkretne, konkretne rješenja, ali prije svega pogledajte što rade naša djeca, oni stvaraju globalni pokret e, sa jednim elanom e, koje možemo promijeniti svijet nabolje. Svatko može voditi primjerom. E, kada netko se odluči na nešto dobro, onda to nadahnjuje ljude i onda to ljudi e, imitiraju. Mislim da nije, nema ničeg ljepšeg nego toga kada vas vlastita djeca nadahnju. Dragi prijatelji, prije svega sam govorio o tome što trebamo napraviti u Europi, ali naravno da se ovo ima i veliku međunarodnu dimenziju. Moramo uvjeriti i druge da povećaju svoje ambicije. Ja sam u se posveđen tome da osnažim našu međunarodnu klimatsku diplomaciju i da provedemo ciljeve održivog razvoja. Sa zelenim planom Europa može voditi primjerom, ali trebamo biti spremni e, razmotriti i drugačije instrumente, primjerice e, porez za graničnu prilagodbu za emisije, kako bismo imali jednaka, jednaka kako bismo imali jednako stalište, to je jednaki položaj za europske proizvode prema drugim državama, ako druge države ne idu toliko daleko koliko i mi. Imamo tu polugu u našim trgovinskim odnosima zato što smo ekonomski jaki možemo postaviti globalne standarde. Trebali bismo iskoristiti tu polugu kako bismo pokazali da na kraju krajeva svima može biti bolje na ovaj način. E, uvaženi predsjedniče Uvaženi zastupnici imamo dugoročni cilj, e, ali trebaju nam i kratkoročne inicijative. E, sve je u redu ako pokušavate spriječiti kraj svijeta, ali moramo isto tako razmišljati onima koji e, jedva preživljavaju kraj mjeseca. Za ove transformacije će nam biti potrebna suradnja, odlučnost i jedna ingenioznost bez presedana. I moram reći da nisam vidio <laughs> ništa u Europi što je lagano, barem ono što je vrijedno toga i ovo neće biti lagano, ali zato smo i ovdje. Da je sve lako ne bi nam bila potrebna komisija niti parlament. Upravo zato postojimo jer je to složeno, to što moramo učiniti, ali su tako i zato što je to ono što je ispravno i što moramo učiniti. Danas ovdje sjedim pred vama kao partner, kao prijatelj i svema odgovoriti na vaša pitanja i s vama izgraditi e, bolju budućnost. Mi to činimo za one koji su nas ovdje e, i poslali, radimo to za europske građane. Hvala vam lijepa. Počinjemo sa prvom rundom pitanja. Damo riječ e, koordinatorima, odnosno predstavnicima klubova. Ester de Lange, izvolite u ime EPP-a. Eh, eh. Hvala vam, e, gospodine Timmermans, i dobrodošli u naš odbor. Evo, čuli smo vaš lingvistički repertoar i sigurna sam da ćemo čuti, da ćemo ga čuti i dalje. Spomenuli ste naše sugrađane, spomenuli ste buduće naraštaje, situaciju sa zatvaranjem rudnika u diljem Europe to se dogodilo i u regiji iz koje ja dolazim i to je doista imalo dramatični učinak. Ljudi žele dati svoj doprinos zaštiti klime, ali istovremeno žele držati svoje račune niskima. Stoga je potrebno osmisliti ambiciozne industrijske politike i za našu dakle, industriju, i za sve sektore i sve to mora, biti usklađeno sa ciljevima zaštite okoliša i borbe protiv klimatskih promjena. Kako ćete uskladiti svoje djelovanje sa povjerenicima Vestager i Dombrovskisom? Kako ćemo postići upravo tu potrebnu sinergiju? Fajn da ook in eh, mag ehm, ja ću vam sa zadovoljstvom e, odgovoriti na nizozemskom. Ja dolazim iz rudarske regije. Moji preci su bili rudari. Dolazim iz Herlea. To je bilo jedno mjesto sa snažnom rudarskom e, zajednicom. I bogatoj zemlji kao što je Nizozemska je bilo teško ostvariti jednostavnu tranziciju. Pogledajmo kakva je situacija sa nekim drugim europskim regijama poput Španjolske, Galicije, pogledajmo što je sa Njemačkom, što je sa nekim drugim zemljama koje ovise o ugljenu, o lignitu. Meni je jasno da tu postoje teškoće i da je to teško postići, ali to će biti izazov za sve nas. Imamo dužnost pomoći regijama u razvijanju tog novog gospodarstva. Mislim da tu postoji dosta prilika, ali ove regije moraju dobiti ova radna mjesta koja su izgubili. Povjerenici Vestager i Dombrovski imaju jako dobre planove. Govorimo o investicijama na razini Europske unije ali moramo osmisliti ulaganja i tamo gdje nema tržišnih snaga koje bi mogle pomoći. Tu ćemo mi ispuniti svoju zadaću. Moramo uspjeti poduzeti različite stvari, djelovati na više razina i sve to međusobno povezati. I ovo je prvi put da nam se pruža ova prilika. Ići ćemo u tom pravcu, industrija, poljoprivreda, drugi sektori i industrije koje će se trebati prilagoditi. Ja to ne mogu napraviti sami, zato ću surađivati sa kolegama. Hvala vam. Spomenuli ste države u kojima se zatvaraju rudnici, u kojima će se to dogoditi u idućih deset godina. Imamo, evo, spomenuli ste situaciju u Španjolskoj, u Srednjoj Europi. Jasne su mi teškoće, jasno mi je zašto su te države zabrinute za gubitak tih radnih mjesta. E, zato moramo osmišljavati radna mjesta koja će se uspjeti očuvati u budućnosti. Zato se evo spominje ovaj e, fond za pravednu tranziciju. Ali moramo odgovoriti na ova strahovanja građana. Moramo graditi mostove. Moramo pogledati kako će ovaj fond djelovati u idućih pet godina. Primjerice u Poljskoj, u Slovačkoj ili u Grčkoj i Njemačkoj imate čitav niz zemalja u kojima se sve manje dakle, koristi ugljen i tu je potrebno objasniti iz koraka u korak na koji način će se preći na novu industriju. Tu postoje nove mogućnosti koje kriju dodatna radna mjesta. Primjerice energija vjetra u Poljskoj. To će stvoriti radna mjesta na lokalnoj razini. To su ta radna mjesta koja će biti potrebna. Vjerujem da će kružno gospodarstvo upravo pružiti tu dodatnu perspektivu. Potom program Invest EU i drugi slični fondovi trebaju biti dio ovog tranzicijskog mehanizma. Na taj način možemo pružiti potporu, usmjeriti ju, uključiti privatni i javni novac te novac sa razine Evropske unije. O tome će se raspravljati i vezano uz VFO. Morat ćemo uvjeriti strane da je potrebno pokrenuti dakle, ovu novu industrijsku revoluciju. Hvala vam, gospodin Timmermans. Molim vas da se držite jedne minute za odgovor. U ime kluba SID Juta Gutelanda verkställande vice kandidat. Eh, jag pratar på svenska. Srdačan pozdrav, gospodine potpredsjedniče. Ja ću govoriti na švedskom i zanima me hoću dobiti odgovor na švedskom. U idućih pet godina upravljat ćete ovim zelenim planom za Europu. To je jedan od eh, najvažnijih, eh, to je jedna od najvažnijih tranzicija s kojom se Europska unija suočava. Vi ćete biti naša Greta Thunberg u odnosu na ostatak eh, komisije. Imamo evo, mlade koji prosvjeduju, koji žele zaštitu klime, traže od nas da djelujemo i to s mjesta promjene se moraju smjesta početi provoditi kako temperatura zraka ne bi narasla za više od 1,5 stupnja. Moramo postati klimatski neutralni do 2050. ali moramo povećati razinu svojih ambicija za razdoblje, za razdoblje do 2030. Kada je riječ o političkim ciljevima, komisija je predložila dvostruki pristup u ostvarenju ciljeva do 2030. To izaziva zabrinutost u političkom i u praktičnom smislu pa me zanima hoćete li vi prihvatiti taj izazov i u prvi sto dana izraditi zakon kojim ćete podići ciljeve za razdoblje do 2030. Our arguments will be more convincing naši argumenti će biti snažniji kada ih budemo poduprli sa znanstvenim činjenicama. I to sada ono što radimo, prikupljamo podatke. Ja bih bio jako iznenađen ako bi nam ti podaci rekli nešto drugo od ovih 55% smanjenja do 2030, ali moj stajalište će biti osnaženo kada budem raspolagao i sa znanstvenim podacima. Zato smo rekli 50, bilo bi bolje 55, ali moramo to istražiti. Želim biti otvoren. Bio bih doista iznenađen da ishod bude drugačiji. Dakle, govorimo o smanjenju od najmanje 55% do 2030. I na taj način treba napraviti to mapiranje. Početi sa 50, pogledati kakva je situacija danas. To je kao kada se služite GPS-om u autu i tražite kako doći do cilja. Tako mi sada radimo. Dakle, moramo naći cilj koji trebamo ispuniti do 2050. Što ćemo napraviti sutra, što za 100 dana, što iduće godine i tako dalje. Eh, Hvala vam na odgovoru. Imam dopunsko pitanje. Kada ćemo vidjeti te znanstvene činjenice? Dakle, koje vam trebaju da bi poduprli stajališta komisije. a imam još jedno pitanje, ono vezano uz naše sugrađane, uz potrošače. Oni žele donijeti odgovorne odluke. Oni su svjesni da njihov e, izbor e, utječe na klimu. To je nešto što se događa u Europi, ali to treba početi primjenjivati na proizvode koje uvozimo iz, e, izvan granice Europske unije. Imamo primjerice globalne proizvođače koji prodaju na malo ovdje, koji se okreću zelenim rješenjima. Smatrate li da bi se dakle ovo trebalo primjenjivati na proizvode koji se proizvode dakle u inozemstvo koji se potom uvoze u Europsku uniju. Dakle, želimo odgovornost u čitavom ovom opskrbnom lancu. Ukoliko doista želite imati glavnu ulogu u svijetu, onda morate prikupiti sve znanstvene podatke prije sastanka u u Glazgovu. Evo, to je moj cilj, nadam se da ću tome uspjeti. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, da, potrošače treba bolje informirati. Jedini razlog zbog kojeg smo uspjeli postići usvajanje dobre strategije o plastici bilo je zato što smo bolje informirali potrošače, oni su htjeli da nešto poduzmemo o tome. Ja sam uvjeren da oni žele znati da je ono što stavljaju na svoj stol da nije dobiveno krčenjem šuma. Ja im želim u jednom trenutku moći reći ovo nije uzrok tog problema. To danas ne možemo stvoriti, zato moramo raditi sa svojim međunarodnim partnerima kako, kako bismo to spriječili u budućnosti. 18% deforestacije je posljedica traženja dakle zemljišta za uzgoj hrane. Dakle, to znači da moramo mnogo toga još učiniti i morat ćemo tu donijeti odgovarajuće zakonodavstvo. Hvala vam, Nistorvalds. Hvala vam, dobrodošli na nešto što će se sutra u novinama zvati Dobrodošli u show Franca Timmermansa. U raspravama prošle godine vezane uz e, inicijativu Čist planet e, za sve, komisija istaknula da bi se sve glavne promjene trebale početi provoditi od 2030. nadalje. To znači za nas ulazak u jednu novu fazu. Kako po vama izgleda put unaprijed? Što je sa ETS-om, klimatskim e, planovima, prenamjenom zemljišta, što je sa svim ovim ciljevima iz Pariza? Smatrate li da je postojeća fleksibilnost u zakonodavstvu nešto što vam može omogućiti da čekate do 2030. i da se dakle tada počne primjenjivati ovo linearno, linearno smanjenje od 10%? U prvom slučaju bi vas sigurno iskritizirali jer ste nedosljedni, što to sigurno ne pomaže tvrtkama u planiranju ulaganja, a u drugom slučaju bi vas kritizirali zato što ne čitate ono što stoji napisano velikim slovima. Zanima me kojim putem ćete krenuti. I think Mislim da nije ovo izbor između jednog ili drugog, mislim da nam je potrebna mješavina. Oba ova puta moramo proširiti ETS i na druge sektore, kao što je zrakoplovni sektor i pomorski sektor. Međutim, imamo postojeće zakonodavstvo koje nudi mogućnosti da se donesu stroži zakoni. Također moramo revidirati brojne direktive poput one o energentima. Ali mislim da to nije izbor između jednog ili drugog. Uvijek će tu biti riječ o političkom miksu ova dva stajališta. Ali ne možemo gubiti više vrijeme. Osim toga mislim da je industrija svjesna ovoga. Imamo s njima, imamo s njihove strane sreću potporu da ćemo morati osmisliti dakle još strože zakone. i IPCC jasno ukazuje da je to jedan, da je to smjer kojim treba ići ukoliko želimo spriječiti rast temperature iznad 1,5 stupnjeva. To će neka značiti da će se mijenjati postojeće zakonodavstvo, neka znači donositi novo, mnogo toga treba napraviti uz vašu pomoć. Europski parlament i vijeće su u poziciji da vrlo brzo nešto poduzmu i javnost od nas to očekuje. Zato nisam zabrinut. Uh, Hvala vam. Vaš izazov je povezan sa proračunskim pitanjima. Could you speak closer to your mic, please? vas da govorite bliže mikrofonu, kaže predsjednik. We need about 200 billion yearly. Treba nam oko 200 milijardi godišnje da ispunimo preuzete obaveze. Pred vama je značajna zadaća države članice će morati to moći platiti jer bez tog novca nećemo moći ispuniti ciljeve. Pa dakako, e, vidio sam i pismo koje je potpisao nizozemski ministar, dakle da moramo postići smanjenje od 55% do 2030. Dakle, postoje tu određeni osjećaj dakle, o važnosti ovog problema. Dakle, države su oprezne kada je riječ o rashodima. ali smatram da tu postoji mogućnost za prijedlog vezan uz VFO koji veli dobro, to je možda nešto više nego što biste htjeli trošiti, ali s tim ekstra novcem ćemo riješiti ovu tranziciju ka održivoj ekonomiji na brži način. Naši sugrađani od nas to traže, to će biti dosta privlačna mogućnost. Nadam se da će to države članice podržati, pa među njima i moja. Thank you. So another Dutch perspective. Hvala. Čuli smo još jedno nizozemsko stajalište. Sada još jedno, Basajkaut. Hvala evo i za vas e, sjedim. Dobar večer. Hvala vam na vašim uvodnim riječima vezano uz Europski zeleni plan. A htio bih čuti što će se dogoditi iduće godine. Iduće godine moramo riješiti preuzete obaveze. Dakle, to je zadnja godina kada treba započeti sa obavezama preuzetim iz Pariškog sporazuma. Rekli ste da bi prema analizama koje očekujete to trebalo biti smanjenje od 55%. A možete li sad razjasniti što će se točno poduzeti? Ovdje se spominje u vašim odgovorima paralelni pristup. Govori se prvo 50%, potom 55%, ali onda nećemo uspjeti ući u ovu ispunjenja obaveze iz iduće godine. Govorite da čekate analize, ali mi imamo već te analize, već smo na dobrom putu da imamo smanjenje 46%, tu je izbacivanje ugljena. Dakle, ove studije koje postoje već vam govore da je 50%, dakle sada nešto što smo već postignuli. I mogli biste sada reći da ćemo postići minus 55% kada donesete zakon o klimi iduće godine. Možemo li se sad oko toga dogovoriti? Možete li nam to jasno ovdje danas poručiti? Bas je bas. Sjajno. Sjajno pitanje. Ostalište je sljedeće. Slažem se s vama kada kažete da nećemo imati vremena za drugačiji pristup. ali ići od 45 na 50 na 55 još više sa 50 na 55 to znači tražiti izvanredne mjere. A tražili ste od komisije da to sve analizira, dakle izvedivost tog plana i time ću se ja baviti. U tom kontekstu ponavljam da je ono što je za, mene važno jest da kao Europska unija imamo zajedničko stajalište kojim ćemo biti lideri u svijetu vezano uz ova pitanja. Zato kažem da trebamo biti spremni prije sastanka u Glasgowu u drugoj polovici iduće godine. Dakle, to bi bio moj plan. Mislim da sam bio jako jasan bilo bi doista neobično doći do nekog drugog zaključka osim ovoga da je potrebno uvesti smanjenje od 55%, ali bio bih uvjerljiviji kada bih imao materijale koji jasno pokazuju što to znači. Hvala, onda nećemo inzistirati na 2030. ali hoću kada je riječ o zakonu o klimi. Čuo sam e, sam eksplicitno objašnjenje, o klimatskoj neutralnosti. Što iduće možemo očekivati o zakonu o klimi u, prvih sto dana mandata? Evo da ću vam ja tu nekoliko prijedloga, ono se nalazi u prijedlogu komisije. Svi novi automobili moraju imati nultu emisiju do 2040. godine, dakle to dolazi od e, komisije. Potom pomorski sektor i emisije, smanjenje od 88% do 2050. Emisije iz zrakoplovnog sektora minus 55% do 2050. Jesu li to prijedlozi koje ćemo moći pročitati u zakonu o klimi? Dakle, hoće li prometni sektor konačno napraviti tu tranziciju? Hoćemo li vidjeti da se ovime nastave baviti glavna uprava za klimu. Oni su radili na sustavu ETS-a. Prije svega da budem vrlo jasan, morat ćemo poduzeti dodatne mjere u brojnim sektorima, uključujući zrakoplovstvo i pomorstvo, ali možda možemo kasnije reći nešto više o tome. Drugo, morat ću doista analizirati koliko toga ćemo moći ugraditi u zakon o klimi jer e, s jedne strane ne želimo da tu samo piše da želimo postići klimatsku neutralnost do 2050. godine i to je sve, ali s druge strane postavlja se pitanje koliko ćemo manevarskog prostora dati državama članicama da odaberu odgovarajuću kombinaciju politika. I to je proces e, u koji ćemo odmah krenuti e, signal koji ovdje dobivam vrlo jasan, tako da će nam i to pomoći u ovom procesu. Ja bih htio predložiti parlamentu nacrt zakona o klimi gdje će stati točno ne samo koje su nam ambicije do 2050. nego i koji će biti međukoraci da to postignemo do 2050. godine. Hvala, riječ ima Silvija ime kluba IDE. Dobro večer. Gospodine Timmermans, kao da govorite u ime Grete Thunberg. Ali nalikujete na studente koji idu na prosvjede za klimu, a nisu, nije im jasno zašto su tamo. Rekli ste da je za vas prioritet klima, zaboravili ste zdravlje i sigurnost hrane. Jeste li doista izračunali što znači dostići klimatsku neutralnost do 2050. Dakle, uopće više nema plinova sa, učinkom staklenika. Što to znači? To je napravio časopis Forbes. To znači da moramo zamijeniti jedan megaton e, fosilnih goriva na dan. 31 godinu zaredom. S obzirom na rast potrebe za energijom dolazimo do 1, megatona. Što to znači? Evo malo primjera. To znači gradnju tri nuklearne centrale svakih nekoliko dana od 31 godinu za redom, odnosno 1500 vjetroelektrana svakog dana u razdoblju od 31 godine. Ovo što se događa s klimom nije odgovornost Europe. Što je sa Kinom i Indijom koje su za 200 puta povećale svoje emisije CO2 unazad 30 godina? Što je sa zemljama Balkana bilo bi dobro da se probudite i vi i vaša prijateljica Greta. To nije krivnja Europe. Borba protiv klimatske promjene nalikuje jednoj marketinškoj operaciji. Zanima me hoćete li kao povjerenik izračunati koje su posljedice Europskog zelenog plana. Quanto devono essere deboli i argumenti. Koliko trebaju biti slabi argumenti kada, ljudi napadaju djevojku od 16 godina? Che vergogna quando vedo i... Kakva sramota kada vidim tvitove najmoćnijih čovjeka na svijetu kako tragedija. To je djevojka radi jednu stvar. Govori nam, učinite nešto, djelujte sada. Greta ima pravo. Ima pravo. Ja sam doista ponosan na našu djecu. I ovo je trenutak u kojem treba djelovati. I poručio bih vam još nešto. Godinama su nam govorili da ne možemo ništa napraviti, da je sve to jako teško. A pogledajte sada, obnovljivi izvori energije? U kojoj mjeri su do sad prihvaćeni? Već su jeftiniji od tradicionalnih energenata. Dakle, kadri smo promijeniti društvo. A želite li vi sad otići u Italiju i reći da će im plaže ostati ovakve kakve jesu? Reći će da to nije prihvatljivo. Vi želite ići Želite li ići u Italiju i reći mladima koji žive u gradovima e, da će umriti ranije zato što zrak nije dobar? Pa ne. Pred nama je zadaća zbog naše djece, zbog naših mladih, da za njih osiguramo čist okoliš. I zbog toga moramo posegnuti za ovim promjenama. Grazie, lo Hvala, doista sam vas e, pocijenila. Rekla sam da se student. Student odgovori na pitanja, vi ste se bavili propagandom, ali nisam očekivala ništa drugo i niste uopće odgovorili na moje pitanje. Koliko treba biti slaba komisija kada, kada govori o okolišu, onda se skriva iza 16-godišnje djevojke. Ponovit ću vam pitanje. Ukoliko većina plastike dolazi iz azijskih zemalja, zašto njih ne kritizirate? Počelo je šesto masovno umiranje. Ide se ka promoviranju teza fanatičnih aktivista. Hoćemo li se vratiti kočijama i konjima? Što imate na umu? Ili ćete se nastaviti baviti samo sloganima i Instagramima? Vi doista mislite da boce plastike na talijanskim plažama dolaze iz Kine? O čemu dobro ga govorite? Ovo je nešto što radimo mi, evropljani, tu u Europi. Pred nama je zadaća da mi sami moramo očistiti vlastiti okoliš. ja ću ići u Italiju, pričat ću o ovome, želimo čisto okoliš, da ili ne? Ukoliko to želimo, onda se moramo promijeniti. Industrija se treba promijeniti i automobili se trebaju promijeniti. Zašto ne bismo imali automobile bez emisija? To je moguće, moramo ići tim putem. Napravimo to zajedno. Okay. Uh, e u ime kluba zastupnika ECR riječ ima Aleksandar Vondra. Hvala, dobrodošli u doba revolucije. E, atmosfera je doista zagrijana i dinamika koju ovdje vidimo je nevjerojatna prije samo godinu dana. Komisija na odlasku rekla je da nije niti moguće E, niti prihvatljivo da se povećaju ambicije cilja do 2030. godine. Zatim je u srpnju Ursula von der Leyen rekla da će predočiti plan da se povisi e, ova razina do 2030. godine na 55%, ali uz neke uvjete. A vi ste sada pod još većim pritiskom da se e, obvežete na ovih 55% bez ikakvih e, uvjeta. Ja moram iskazati svoju zabrinutost e, naspram ove dinamike. Ja vjerujem da će nas Europski zeleni plan koštati više nego što će to naša društva moći platiti. To će dovesti do povećanja cijena grijanja, e, prehrane, prometa, dakle svih osnovnih potreba i to će se negativno odraziti na kućanstva e, srednjeg dohotka, da ne govorimo o najsiromašnijima, oni će morati snositi teret viših cijena. Kao netko iz redova socijaldemokrata pitam vas je li to ono što želite? Želite li da se pojave žuti prslici diljem Europe i koji je vaš konkretan odgovor? Mi smo ovdje čuli lijepe riječi, ali mislim da moramo najprije pobrojati troškove prije nego što krenemo graditi kuću. Kao prvo, gospodin Vondra, ja se već dugo poznajemo, pa želim samo iskazati poštovanje prema njemu za sve ono što je počinio za vrijeme dok je u njegovoj zemlji vladao diktatorski režim. On je pokazao doista veliku osobnu hrabrost u tom trenutku. U uvodnom izlaganju sam spomenuo pitanje stambeno poticane stanogradnje socijalno poticane stanogradnje, ako pomognemo ljudima da stave solarne panele na zgrade, ako im pomognemo eh, da posebno za nekim mjerama koje neće moći sami platiti, ali im u tome pomognemo, njihovi računi za energente će se smanjiti i emisije će se smanjiti. U pravu ste, ako poduzmemo dodatne mjere za ublažavanje klimatskih promjena bez zadiranja u porezni sustav, to će povećati porez za obične građane. Međutim, moramo analizirati i porezne sustave. Mislim da možda oporezujemo krive stvari. Trebamo dati uvjerljive argumente državama članicama da i porezni sustav mora biti zeleniji. Mislim da bi to moglo doista olakšati život eh, onima srednjeg dohotka i siromašnijima. A s druge strane, ne poduzmemo li ništa, pogledajte kakve će to posljedice imati za našu klimu. Pogledajte što se događa sa prirodnim sirovinama i kako će to izazvati sukobe i tko će onda prvi umrijeti ako se više ne, bože, ne bude moglo živjeti u gradovima. najsiromašnije jer neće moći otići drugamo i zato kao socijaldemokrat snažno vjerujem da je ovo ispravan put. Hvala, da to su doista lijepe riječi, no očekivao bih nekakve brojke prije preuzimanja obveza, a ovdje to nismo čuli. Mi ćemo nešto poduzeti, ali što je sa ostalima, Indijom, Kinom, Rusijom, SAD-om i Brazilom, ukoliko nam se oni ne pridruže, što onda? Lijepo je pokazati dobar primjer, ali to nije dovoljno i što mi možemo poduzeti kako bismo ih prisilili da slijede naš primjer? Jeste li im spremni objaviti rat ako ne budu suglasni s time? Ove smo iste argumente čuli kada je Europska unija stvorila jedinstveno tržište. Iste argumente. Imamo previsoke standarde, bit ćemo preskupi, ostatak svijeta neće e, pratiti naš primjer i tako dalje. Međutim, ostatak svijeta želi biti prisutan na našem tržištu. Oni žele trgovati s nama i biti aktivni na našem tržištu. Naši standardi će se proširiti diljem svijeta, budemo li dobro odigrali svoje karte. Međutim, da kako, bit će problema ako ih ne uspijemo uvjeriti da krenu našim putem. No ja sam veći optimist od vas na Europu otpada samo 19% svjetskih emisija. Međutim, imamo dobre politike. Ni kinezi se ne žele ugušiti, ne žele da im nestane pitke vode. Možda bismo s njima mogli sklopiti partnerstvo u SAD-u. Činjenica je da federalna vlada nije na našoj strani, ali što je sa federalnim državama? Tamo su stajališta bitno drugačija. Imamo tamo saveznike, mogli bismo izgraditi koalicije i iznijeti svoje argumente koje će uvjeriti druge. Mislim da je to naša moralna dužnost. Ne samo iz ovih razloga koje sam spomenuo, nego i zbog e, stabilnosti u svijetu, jer ako ne bude politika, to će stvoriti sukobe. Imaćemo sukobe zbog vode i drugih drugih resursa ukoliko ne promijenimo način na koji funkcioniraju naša društva. Hvala. Riječ ima Silvija Modig u ime kluba zastupnika GUE. Hvala vam predsjedniče. Gospodine Timmermans, mislim da je doista neobično ako se još čekaju znanstveni podaci da bi se definirao ovaj cilj od 55%. Ako mi moramo imati dobru ideju o tome kako želimo da okoliš izgleda u budućnosti. Ne možemo ulagati e, u krivi smjer. Dakle, se zalažem za ovaj ciljani postotak od 55%. Zatim želim nešto reći o biološkoj raznolikosti. Predavno mi je bilo nekoliko kandidata za povjerenike i vidjela sam zapravo da nitko nije odgovorio na moja pitanja vezano s biološku raznolikost na odgovarajući način ne smijemo zaboraviti sljedeće. Ako imamo ako očuvamo biološku raznolikost, to će nam pomoći i u suzbijanju klimatskih promjena. Još uvijek možemo izbjeći katastrofu i gubitak eh, životinskih i biljnih vrsta što mislite da se može učiniti kako bi se preokrenuo ovaj trend? Pa mislim da je vrlo jasno ovo što ste rekli vezano uz stopu od 55% i ja ću to primiti na znanje. I mislim da je to nešto što je snažno odjeknulo u Europskoj komisiji. Što se tiče biološke raznolikosti, e, mi smo u opasnosti da izgubimo milijuna od 8 milijuna vrsta koje se e, nalaze u našim staništima. E, koreljni grebeni, polovica ih nestaje ili je nestalo što se tiče krčenja šuma. E, kada pogledamo posljedice koje to ima, to je doista nešto strašno. I mislim da se doista nalazimo u jednom trenutku kada će se u svijetu pojaviti svijest o tome da smo na pragu da izgubimo biološku e, raznolikost kao što se dogodilo prije nekoliko godina u Parizu vezano s klimatske promjene. Mi e, gubimo e, šume koje apsorbiraju emisije ugljika i mislim da Europska unija doista u intenzivnim pregovorima s ovom parlamentom mora biti spremna za sljedeću konferenciju u Kini u listopadu kako bismo mogli iznijeti uvjerljive argumente ostatku svijeta i objasniti da trebamo poduzeti hitne mjere da očuvamo biološku raznolikost. E, zatim, priopćenje Junkerove komisije o suzbijanju krčenja šuma može biti sastavni dio tog pristupa, jer nam za to doista trebaju međunarodni partneri. One zemlje gdje je ta pojava najraširenija moraju sudjelovati u iznalaženju rješenja, a ne da budu dio problema. A e, tu moramo preuzeti i svoj dio odgovornosti, a e, to znači da moramo snositi odgovornost za način naše konzumacije sirovina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 će nas to omesti u postizanju našeg cilja. To zapravo ide u smjeru suprotnom od ostvarenja tog cilja. Kako se možemo pobrinuti da se sva financijska sredstva slijevaju upravo u to da se ostvari ovaj zadani cilj? I hoćete li osporiti jednoglasno donošenje odluka? U nekim područjima, posebno u području energetike i poreza, morat ćemo iskoristiti mogućnost koja nam se nudi u ugovorima, a to je da se prebacimo sa jednoglasnog donošenja odluka na glasovanje kvalificiranom većinom. Međutim, da odgovorim na vaše pitanje, ja ću biti odgovoran za to da se pobrinem da se unutar komisije ne poduzimaju kontradiktorne mjere. I to će biti moj najteži zadatak, da se pobrinem da sve što radimo bude sukladno našem cilju da postignemo klimatsku neutralnost do 2050. te da očuvamo biološku raznolikost. Ja doista ne mogu danas reći da smo izbacili sve kontradiktorne politike u Europskoj komisiji i Europskoj uniji. To još nismo uspjeli postići, tako da svi imamo taj zadatak i u Europskom parlamentu pojedini odbori imaju različit e, način razmišljanja, tako da se svi trebamo pobrinuti da u svemu što radimo imamo na umu ostvarenje toga cilja, a to je stvaranje održivog društva u kojem će svi biti uključeni, a da bismo to postigli, smatram da moramo revidirati čitav niz postojećih politika. Hvala. Sada krećemo na drugi krug pitanja. Krećemo ponovno od EPP-a. Riječ ima Roberta Mecola. Hvala. E, manje plastike u našim oceanima jedan je od prioriteta naših građana. Već smo donijeli zabranu korištenja jednokratne plastike, to bi prvi korak, ali moramo krenuti i dalje. Slažem se s ovim što ste rekli vezano s plastične boce na plažama, međutim e, istina je da morske struje ponekad donose plastiku na e, obale trećih zemalja. Zatim, globalna trgovina plastičnim otpadom koji bi trebalo reciklirati nije u potpunosti održiva i vrlo često nije dobro osmišljena i nije pravedna. I na taj način se zapravo samo povećavaju emisije budući da se taj otpad e, šalje na drugi dio svijeta umjesto da se spali. Slažete li se da bi trebalo imati svjetsku zabranu najštetnijih plastičnih proizvoda i hoćete li se obvezati da će se Europska unija zalagati za to putem država članica i na međunarodnim forumima? Kratak odgovor na to je da, da još malo to detalje iznesem. Mi moramo to napraviti jer stalno vidimo koliko je opasna mikroplastika. Stalno čujemo nešto nove. Svaki put neko novo istraživanje ukazuje na to da je to opasno za naše zdravlje i za naš okolice. Dakle, moramo nešto poduzeti. Moramo nešto poduzeti po pitanju ambalaže. Mislim da bismo trebali još i učiniti korak više što se tiče zabrane ambalaže ili da se ne koristi ambalaža koja ima jednokratnu plastiku u sebi. Isto tako se trebamo pobinuti da se pobinemo za vlastiti otpad. Mislim da je bio dobra odluka Kine koja je rekla da više neće prihvaćati plastiku iz Europe, ali sada ju izvozimo u druge treće države. Mislim da je to samota. Trebalo bi nas biti sram što to radimo. Trebali bismo obrađivati naš vlastiti otpad, a najjednostavniji način način je da ga uopće nemamo. Najbolje smeće ono koje ne postoji. Ja sam za recikliranje, ali to nije krajnje rješenje. Krajnje rješenje je da ne moramo reciklirati zato što ne koristimo to ili ako koristimo neku tvar da ju možemo ponovno iskoristiti u okviru recikliranja. Zato moramo malo početi naše političke mjere i ja računam na vašu podršku kada se radi o tome. Hvala vam. Što se tiče kvalitete zraka, Europska komisija je trenutno u završnoj fazi toga da e, provede e, provjeru direktive o e, zraku i rečeno je da loša, kvaliteta zraka dovodi do stotina tisuća preranjenih smrti u Europe, što posebice zabrinjava građane moje države Malte, gdje je zagađenje zraka sve veća briga za sve veći broj obitelji. Nadamno to je povezano sa problemom provedbe na razini države članice i Europska komisija bi mogla isto tako poduzeti e, postupke u kršenju zakonodavstva na tim državama koje to ne poštuju kao zadnja, zadnji korak. Ali to je mala pomoć za one koji su već sada izloženi e, tim zagađivačima zraka. I stoga me zanima kako, koji su vaši planovi koji, što se tiče te direktive i sličnog zakonodavstva. Pa pravila su vrlo jasna, mislim da bismo trebali učiniti više kako bismo proveli ta pravila u našim državnim članicama, naravno što komisija pokušava pronaći. Kao prvo je pronaći odgovor sa državama članicama putem dijaloga. Ali vjerujem dakle da su se države članice same na to obvezale da je to zakonodavstvo koje je hitno potrebno, ali koje se u mnogim državama članicama primjenjuje. I stoga mislim da će komisija morati malo postati stroga što se tiče pokretanja postupaka u slučaju kršenja europskog zakonodavstva. I ja smatram da je moja glavna odgovornost upravo to da se pominjem da se to dogodi. Hvala u ime socijaldemokrata Mirjam Dali ima riječ. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče Timeman se. Novi izabrana predsjednica von der Leyen je rekla da će e, e, predvoditi komisijom koja će povećati ciljeve za 2030. godinu, ali trenutno vidimo da ove ciljeve čak ne uključuju emisije stakleničkog plina iz e, brodskog prometa. To je jedan sektor koji je dalje izuzet iz toga. Ako emisije iz pomorskog prometa ostanu van bilo kakvih regulativa, onda e, se taj napad jednostavno neće moći nadoknaditi da bi se postigla klimatska neutralnost. Vi ste danas spomenuli da želite proširiti na e, pomorski promet i zrakoplovstvo ETS. Rekli ste da imate donatne mjere na umu za ta dva sektora, ali u vašim pisanim odgovorima rekli ste da mislite reagirati na bilo kakav prijedlog od Europskog parlamenta što se tiče proširenja ETS-a na emisije iz pomorskog pomorstva. Ja vas pozivam da ne čekate na prijedlog Europskog parlamenta. Jeste li spremni iznijeti zakonavni prijedlog da se e, Europski sustav ETS proširi na pomorski promet e, u okviru bilo kakve i revizije ETS-a e i da se isto tako povise ciljeve za 2040. godinu za stakleničke plinove. I vrlo važno pitanje za nas, budući da ste nadležni za klimatske promjene, kako ćete se pobrinuti da glavna uprava klima e, bude u potpunosti e, nadležna i da ima potpunu odgovornost na, za buduće uređenje ETS-a, uključujući i to da se dakle, ETS proširi na zrakoplovstvo i pomorski promet. Da je jasno što kažemo o ovom prošlom pitanju, jer je to pitanje mi već postavljeno i nisam sigurno, jesam li dovoljno jasno odgovorio. I naravno da ću ja biti za to odgovoran, to će biti pod mojim upravljanjem, to će biti povjerenik za promet, ali bit će glavna uprava za klimu nadležna jer je tamo ekspertiza koja nam je potrebna. Ne bih se previše brinuo za to, ja prezivam potpuno odgovornost isto tako za to. Što se tiče ove duge teme pomorskog prometa, da se na pomorski promet, ali treba nam i širi miks političkih mjera. Ja želim da imamo zelene luke. Ja želim da može primjerice eh, da mogu brodovi prihvaćati struju iz eh, luka, a ne da spaljuju gorivo. E, kad kad vidimo da dolazi do naglog porasta e, emisija klaničkih plinova kada veliki kruzeri uđu u grad jer oni e, spaljuju najgore moguće gorivo. I onda možemo reći tim brodovima, evo dobit ćete pristup u lukama zelenoj energiji i onda zgasite te motore koje previše onečišćuju. Zašto ne? Mislim da postoji niz drugih mjera koje možemo poduzeti. Možemo pogledati kakve su emisije brodova i kako ih koriste. Kojom brzinom plove, sve to, kakve motore koriste. Mislim da ćemo morati sve te stvari pogledati jer više nije prihvatljivo da je e, sektor e, morskog prometa isključen iz toga. Jer ti motori koje oni koriste izuzetno zagađuju okoliš i to bi bilo nepravedno prema drugim sektorima za koje tražimo da poduzmu mjere da dakle, taj sektor i dalje bude isključen iz toga. Dobro, u redu, hvala vam o tome. Ja dolazim s Malte i svačam da kada kruzer ulazi u luku da ima to utjecaja na građane, to razumijem i zbog toga vas pozivam da ne čekate dulje, već e, da odmah djelujete. To je ono što i mi očekujemo od komisije što se toga tiče. Svojno ta je kakvoća zraka. Postoji jedan drugi važan sektor povezan s prometom, a to je cestovni promet. A do sada su standardi CO2 bili, tako su se pokazali, najučinkovitiji oblik e, regulative. Imate li neke planove da se i cestovni promet uključi u Europski ETS? i zanima me kako ćete poboljšati provedbu postojećih standarda za proizvođače automobila. Jer ako želimo imati zeleniju mobilnost, onda su nam potrebne dobre baterije. Dakle, kako mislite e, postići da imamo održive baterije za promet e, i za energetski sektor? Mnogo pitanja, vrlo kratko da kažem, da ćemo zakonodavstvo o emisijama provesti e, svakim alatom kojeg, imamo. Automobilska industrija mislim da je predugo bila u tom njihovom udobnom položaju. Oni moraju konačno dati svoju doprinos, to nisu radili u prošlosti i komisija ih mora na to nagnati. Što se tiče cestovnog prometa i ETS-a, u načelu nisam protiv toga, i mislim da bi to mogao biti sasvim dio miksa političkih mjera, ali želim jasno reći da to ne može biti izlika onda da se ne postignu ciljevi po pitanju emisija. U prošlosti se pokazalo da je mnogo uspješnije imati eh, zakone o emisijama i da se onda svi pridržavaju toga. Što znači da ETS ne može biti jedan dio tog miksa, ali to nikad ne bi trebalo biti alternativa za e, norme o emisijama ili da se norme za emisije oslabe. To bi bilo neprihvatljivo. A da, baterije. Maro Šefčević je u komisiji odradio e, jako dobar rad jer smo konačno dobili taj osjećaj hitnosti u automobilskom sektoru koji nam je potreban da, su, da, da dakle, trebamo više baterija i sada tu postoji veliki rast Europa se pokušava uključiti u taj razvoj e, baterija sljedeće generacije gdje ne koristimo sirovine e, za to koje su jako loše za okoliš ili koje nemamo ili koje dovode do sukoba drugdje na svijetu no na kraju krajeva možete samo postići s baterijom što možete. Dakle, to nije održiv oblik energije za pohranjivanje energije. Za to su nam potrebni drugi oblici, posebice vodik će biti vrlo važan kada se radi o pohranjivanju obnovljive energije u budućnosti. Hvala vam, molim vas postavite jedno dopunsko pitanje, ne četiri dopunska pitanja. Inače ne mogu tražiti od gospodina Timmermansa sad odgovori u roku od jedne minute. Za klub zastupnika Renew Frederick. Federley. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodine izvršni potpredsjedniče, ja ću se prebaciti na švedski kojim još ne vladate, ali siguran sam da ćete to za nekoliko godina doknaditi. Moje pitanje tiče se ravnoteže. Da, govori nam se o velikim međunarodnim izazovima kako bismo ispunili obveze iz Pariza. Vidjeli smo što se dogodilo u Amazonskoj prašumi. Zar ne mislite da bi trgovinski sporazumi mogli biti tu koristan alat za borbu protiv toga? E, mislim doista da se i zbog toga spaljuju amazonske prašume. To se događa u Europi kada je potrebno, potrebno stvoriti mjesta za e, proizvodnju hrane. Dakle, što mislite? Kako možemo imati održivo šumarstvo? Kako postići tu ravnotežu? Ispravite me ako se varam, ali koliko mi se čini danas imamo više šuma u Europi nego 50 godina. Dakle, šume se povećavaju, a ne smanjuju se, ali to nije dovoljno. Doista nam je potrebna strategija što se tiče ošumljavanja, s čime nećemo onda biti u suprotnosti sa drugim ciljevima. Primjerice, postaviti šume na e, područja na tesetišta. To nije korisno. Isto tako bih htio posjeći da oni koji izravno sudjeluju u šumarstvu, da su dio odgovora, da ih se uključi u te političke mjere koje razvijamo. I također mislim da ako to budemo bolje napravili na području Europe, da ćemo onda imati bolji argument kada razgovaramo s ljudima izvan Europe i koji su suočeni s istim izazovima. Kada pogledate koliko je šuma nestalo, uvijek se govori da je 80 toga to, eh, zbog toga da bi se stvorila plodna zemlja za poljoprivredu. Prije dva tjedna sam bio, e, razgovarao s jednim aktivistom iz Amanskog prašume i on mi je rekao da ne više od 15% e, te površine e, gdje, je šuma raskrčena se zapravo koristi za poljoprivredu. Dakle, to je velika šteta koja se radi što se tiče bioraznolikosti, što se tiče površine koja može upijati emisije stakleničkih plinova. To je doista grozno. Moramo stoga dakle uvjeriti neke države, član, države da nam se pridruže jer one misle da ovdje rade u korist svoje ekonomije i kakav moramo vidjeti kako izgleda situacija po pitanju proizvoda koje uvezemo, uvozimo u Europsku uniju. Možda okrenuti se ka proizvodima koji, za koje nije potrebno krčenje šuma i možda se okrenuti više trgovini s takvim proizvodima. Mislio sam da će mi predsjednik dodijeliti riječ, ali sam ću nastaviti. Što se tiče bioenergije, to je isto tako vrlo zanimljivo da vidimo koje će biti e, idući stadij u tom razvoju. Moramo biti pažljivi po pitanju bioraznolikosti, ali i otpadni proizvodi mogu ići e, e, za to da ih se iskorištavaju. Možda možemo imati čak i negativne emisije. Postoji plan eh, od kandidata zapovjednika za negativne emisije. <clears throat> Mislim da je to u potpunosti moguće. Ali samo zato što mm, se nešto naziva bio, ne znači da je automatski dobro. Biogoriva su strašno naštetila našem okolišu proteklih eh, nekoliko godina. Trebamo imati eh, dobra biogoriva inače to neće funkcionirati. U za zakupovstvu će nam najvjerojatnije trebati još više biogoriva, jer električno, električna zračna plovidba, mislim možda mi nedostaje mašta, ali ne vidim to nigdje na vidiku, što znači da moramo vidjeti kako to riješiti sa jednim novim energetskim miksom, ako želimo i manju ovisnost od fosilnih goriva i tako dalje. Dakle, u tom, u tom kontekstu biogoriva četvrte generacije bi mogla E, odigrati važnu ulogu u tom miksu, ali ne mi smo to trebali odmah otpisati kao dobro samo zato što se zove bio. Hvala u ime PP-a, Merit McGuinness ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospodine Timemac. Želim se osvrnuti na vaše, vaše pisane odgovore. Zanimali su me vaši komentari o, vaši komentari o poljoprivrednom sektoru, jer se s time do sad niste bavili. Također ste uveli i jednu novu političku mjeru, što je ova inicijativa od polja do stola. I meni je zapravo to bilo nešto što me zbunilo, zašto vam je potrebno e, oboje, obje te političke mjere i kako će se one poklapati. Što se tiče kontradikcija u političkim mjerama, što se tiče poljoprivrede, što se tiče trgovine, mislim da smo tu imali velike suprotnosti. Kako vi kontrolu imate nad zakonodavstvom o tržišnom natjecanju? Jer vjerujem da će mi se drugi pridružiti kada kažem da to zakonodavstvo ništa ne radi kada se radi o javnim dobrima poput hrane koju jedemo. Tu se radi o tome da se postigne nešto jeftino za potrošače, ali to jeftino dolazi uz određenu cijenu. Kako ćete vi doista biti snažni e, po pitanju tog zakona? Pa kratak odgovor je da ćemo to vidjeti s vremenom. Zapravo, krenut ću drugačije. Zbog mog profesionalnog iskustva sam radio na zajedničkoj poljoprivrednoj politici od polovice 1980. godina, toliko sam stara. I uvijek sam primijetio i to se i dalje tako nastavlja da oni poljoprivrednici koji pate da se koriste kao argument da se zaštite one političke mjere za one koji jako dobro zarađuju. I na neki način još uvijek nismo dovoljno dobri kada se radi o tom problemu. Promjena političkih mjera koju je Phil Hogan pokrenuo, mislim da je to nešto što nas vodi u dobrom smjeru. Znam jako dobro da nećemo imati održiv okoliš bez poljoprivrednika. Oni ne moraju biti sastavni dio problema, oni to mogu biti, ali svakako moraju biti sastavni dio rješenja, bez njih ništa i na samom početku zajedničke poljoprivredne politike se radilo o tome da se osigura e, sigurnost hrane za Europljane sa kraja drugog svjetskog rata koji su umirali u gladi. Sada je cilj zajedničke poljoprivredne politike taj da e, se pominujemo drživu opskrbu hrane za naše građane u ovom e, tisućljeću i e, ta inicijativa od stola je jedan dio toga. Da vidimo koliko gnojeva su nam potrebna, možemo li imati neke inovacije što se tiče e, stočne hrane, da smanjimo emisije, koliko nam je još pesticida potrebno, možemo li možda smanjiti i to. Kakav je utjecaj onoga što se e, odvija negdje drugdje, gdje dobivamo našu stočnu hranu, primjerice kada se radi o tome da želimo završiti sa sjećama šuma je li eh, kvaliteta hrane za naše građane dovoljno dobra, možemo li to poboljšati. A jednu temu koju ste spomenuli, što mislim da je doista najteže pitanje, je to što bi netko mogao reći da je uspjeh eh, zajedničke poljoprivredne politike to što imamo sada najvišu kvalitetu hrane uz najnižu cijenu, ali u jednom trenutku se treba pitati ne plaćamo li možda premalo za hranu oni koji nemaju dovoljno novaca za hranu i koji, od kojih tražite da plate više za hranu, oni će vas prognati iz svog doma ako to kažete, ali sada imamo situaciju da naši poljoprivrednici nemaju dostatan prihod i to bi nas trebalo brinuti. I još jednom naglašavam, bez naših poljoprivrednika nema postizanja održivih eh, ciljeva. Treba nam poljoprivredna politika koja će to postići, ali koja će e, dovesti do toga da su naši poljoprivrednici u jednom pravednom položaju međunarodno gledano. Ono što je Phil Hogan pokrenuo nas vodi u tom smjeru, pa možemo vidjeti gdje to možemo poboljšati sa tim načelom kojeg trebamo koristiti od polja do stola. Nije mi u se jasno što mislite napraviti i kako se ta inicijativa od polja do stola e, uklapa sa zajedničkom političkom poljoprivrednom politikom. Čini mi se da ovdje postoji mnogo preklapanja. Isto tako ni na ono drugo niste baš potpunosti odgovorili. Dopusti mi, ima, mislim da imam još nekoliko sekundi. Jer zapravo ste u pravu. Poljoprivrednici zarađuju jako malo. Neki ki zarađuju jako mnogo, ali najveći dio njih zarađuje jako malo. Rekli ste u uvodu da mm, ljudi vole otići na selo. Da, ja to isto tako volim, ali ja imam dostatan prihod e, da to učinim. Vi kao osoba koji ste odgovorni za budućnost poljoprivrednika, e, što oni trebaju od očekivati? Mislim, oni su e, oni su slijedili vaše savjete iz sredine 80-ih. Oni su napravili ono što smo mi od njih tražiti i kako, tražili i kako sada njih uključiti u tu tranziciju. Ja osobno shvatim da je moja dužnost izaći pred njih, e, reći im, e, pokazati im kakvi su ti planovi za od do što trebamo napraviti što se tiče pesticida, što se tiče gnojeva, što se tiče svega onoga što trebamo napraviti da smanjimo emisije. I kao i prije, Siko komanso je trebao izaći van i uvjeriti poljoprivrednike koji su bili u potpunosti e, protiv njega. McSherry je imao sličan problem e, na svom početku. To je sastavni dio europskih integracija. Mi ćemo morati napraviti to isto sada. I ja iskreno smatram da ciljevi kako su upisani u ugovorima u zajedničkoj poljoprivrednoj politici da su važniji danas nego ikad prije. Moramo se pobrinuti da imamo održivu hranu na stolu, da su poljoprivrednici u takvom položaju da mogu održavati naša ruralna predjela i da mogu imati konstruktivan odnos možemo imati konstruktivan odnos između tih ruralnih dijelova i e, kozmopolitskih e, dijelova u Europskoj uniji. Nisam bio siguran što ste mislili s vašim pitanjem, ali vi ste zaporekli da se oni natječu sa prehranjenim proizvodima od izvan Europske unije koji, koji su izrazito niske cijene. Morat ćemo pogledati to i pogledati naše međunarodne partnere, jer mnogi od tih prehrambenih proizvoda se proizvode u krčenje šuma. Što znači da to mora biti sasvim dio trgovinskih pregovora, što mislim da je došlo pametno rješeno u okviru e, sporazuma Mercosur. Okay, please. <clears throat> Mr. Vice President, stick to the... Molio bih vas da se držite ovog sistema dvije minute, jedna minuta. Gospodine podpredsjedniče za klub SID-a, zastupnik Lopez. Bienvenido, bienvenido al Parlamento, eh, de nuevo. Dobrodošli u Europski parlament, gospodine Timmermans. Danas ste u više navrata spominjali pravednu ekološku tranziciju. Kao socijalisti bavili smo se ovim pitanjima i tu želimo biti ambiciozni kada govorimo o dekarbonizaciji našeg gospodarstva. Želimo se osigurati da se ova tranzicija obavi na pravedan način. Trebamo podijeliti trošak ista i koristi. Stvaranje radnih mjesta, rast. Spomenjali ste fond za pravednu tranziciju i njime se želim baviti hoće li se njegovi ciljevi baviti društvenim e, utjecajem tih projekata. Govorimo o novim fondovima ili ćemo reciklirati stare fondove. Nadam se da ipak tome nije tako. Želimo povezati korištenje novca iz tih fondova sa dakle, korištenjem novca odgovarajuće svrhe. Pa i Bodombrovski se danas već odgovorio e, o tom projektu i to vam je dokaz e, tome da mi govorimo jednim glasom. Naravno da ćemo tu koristiti odgovarajuće financijske instrumente. Ja bih to ipak nazvao mehanizmom. Dakle, moramo se osigurati da svi sustavi i fondovi funkcioniraju i da idu ka istom pravcu. neki od instrumenta koje koristimo u ovoj e, tranziciji bit će za ulaganje, nešto što je blisko e, tržištu, primjerice investiju. Tu će biti lakše dakle, mobilizirati privatni novac, ali u nekim područjima. Ukoliko go želite školovati mlade i tako dalje, onda je tu potrebno neko vrijeme. Ne znam hoće li tu privatni, privatni ulagači biti zainteresirani. Dakle, tu ste udaljeni od tržišta, tu morate naći onda po evropsko rješenje u suradnji sa nacionalnim tijelima. Dakle, to je mješavina ovog svježeg novca, dakle sufinanciranje na nacionalnoj razini, potom povezivanje različitih sredstava, fondova koje već imamo, je li to pone za poljoprivredu, socijalni fond, te potom pomoć EIB-a koja je bila jako uspješna u fondu InvestEU, omogućila dostupnost ovih fondova kako bi bila lakšala tranzicija ka zelenom gospodarstvu. Kao što sam rekao u svom uvodnim, uvodnim riječima, ne možemo ovo postići ukoliko ne uvjerimo ljude da je potrebna promjena, da to nije gubitak, nego da je za njih zarada. Previše ljudi danas smatra da promjena znači gubitak. Moramo se Moram ih uvjeriti da to znači i primjerice bolje radna mjesta. Hvala vam što ste objavili, ovo što ste nam pojasnili, dakle odakle bi došao taj novac. Potom pitanje vezan, vezano uz još jedan mehanizam primjerice porezi vezani uz eh, emisije ugljika. Tu se možemo složiti da su takve mjere složene i da nije uvijek lako postići cilj, ali zanima hoćete li vi tu predvoditi stvari, znam da su rokovi kratki, dakle ovaj mehanizam će biti jako složen i mi smo već rekli da nam je potreban dakle, taj fond za prilagodbu i bilo bi dobro vidjeti na koji način to napraviti. Pa moja ideja je poručiti međunarodnim partnerima da mi idemo dakle ka tranziciji, da, da ćemo poduzeti tranziciju, da idemo ka klimatskoj neutralnosti, poduzet ćemo neke mjere, to će utjecati na naše gospodarstvo, ukoliko vi poduzmete iste mjere, odnosno mjere da idemo u istom pravcu, dobro, onda ćemo zajedno to poduzeti. Ukoliko to ne napravite, onda da kako nemamo izbora, već se moramo zaštititi, zaštititi naše gospodarstvo i tada ćemo primjenjivati tako vrstu porezivanja na granici. Hoće li to biti u skladu sa odredbama VTO-a, to tek valja analizirati, ali smatram da je to apsolutno potrebno. Naša industrija čelika bi mogla koristiti, bi mogla proizvoditi čelik koristeći vodik. A to je moguće. Ali to bi značilo skuplje proizvedeni proizvod nego onaj koji se proizvodi primjerice u Kini. Treba onda vidjeti taj ugljični otisak te tone čelika i to se onda mora korigirati. I zato smatram da bi onda trebala, trebalo posegnuti za ovom prilagodbom ovisno o emisijama. Izvolite. Gospodine povjereniče, vi ste nam govorili o zemlji majci, o pravednoj tranziciji, međutim mi tražimo od vas dijela. Vaša zemlja je zapravo protiv nje je pokrenut postupak zbog određenih propusta. Isto tako se to događa i u Francuskoj i Europska unija je izvedena pred pravdu jer e, ova kaznena djela predstavljaju kršenje e, određenih ljudskih prava. Ja ne vidim gdje je ovdje dosljednost. E, temeljem svih e, znanstvenih e, studija pokazuje se da se Europa oslanja na plin i da se također mnogo ulaže u tu infrastrukturu za plin. A što je sa proizvodima koji proizlaze iz krčenja šuma koji se prodaju ovdje na našim tržištima u Europi? Gospodine povjereniče, kada namjeravate stati na kraj izravnim i neizravnim subvencijama za fosilna goriva, posebno kada je riječ o plinu? I preuzimate li obvezu e, da ćete donijeti obvezujuće zakone kako biste zaštitili svjetske šume od prekršaja naših poduzeća? Kao što sam već istaknuo, mislim da je jedan od najsloženijih zadataka koji će biti predamnom e, biti upravo postizanje dosljednosti među našim politikama i ne kažem da će to biti jednostavan niti lak zadatak. Vi ste sami ukazali na kompleksnost ove problematike i ja ne želim stvoriti iluziju da ću u roku od 100 dana postići takvu dosljednost politika. Međutim, treba prije svega identificirati gdje se nalaze te nedosljednosti, nakon toga definirati korake, potrebno zakonodavstvo, da bi se uklonile te nedosljednosti i mislim da će to biti jedan od najsloženijih, ali i najvažnijih zadataka u okviru mojih ovlasti. Kada kažete da je zemni plin problem, da, to nije održiv energent, međutim, plin će biti sastavni dio ove tranzicije prema održivoj energiji. Spomenuli ste infrastrukturu, spomenuli ste i moju zemlju. Znam da postoje neki projekti e, koji omogućuju da se lako prevozi e, vodik, na primjer. Tako da se nadam da će se u ne tako dalekoj budućnosti moći koristiti postojeća infrastruktura koja je bila izgrađena za prijevoz prirodnog plina za prijevoz održivih energenata poput vodika. Tako da mislim da nisu sve vijesti loše, ali u pravu ste, trebamo se što prije osloboditi ovisnosti o fosilnim gorivima. Ja ne skrivam da će to biti vrlo složeno, ali jedan od mojih zadataka jest povećati dosljednost među politikama. I ako mogu ukazati na to gdje se nalaze te nedosljednosti, uvjeren sam da će građani podržati Europsku komisiju da ukloni te nedosljednosti svojih politika, ali u potpunosti se slažem s vama da trenutno politike nisu koherentne. E, Hvala. Mislim da ću ponoviti pitanje. Namjeravate li i ako da kada dokinuti izravne i neizravne subvencije za fosilna goriva i računate li na šume kao i na klimu i prisiliti naše tvrtke da djeluju? Mi radimo na tome već, postoje druge vrste obveza i namjeravate li ih e, obvezati da smanje emisije i sankcionirati one koje to ne učine i kazniti te prevenirati e, kaznena dijela u području zaštite okoliša kao i ekocid. To je sve? Da, namjeravam poduzeti mjere koje se tiču subvencija tradicionalnih e, energenata. Međutim, danas nemam konkretan odgovor za vas. Ja ću vam dati odgovor kada analiziram koje su mogućnosti pred nama. Mislim da su mogućnosti kojima raspolažemo ograničene. Međutim, ja ću provesti tu analizu. Vaš e, vaše pitanje za mene razumljivo, logično je, ali ne mogu vam sada dati odgovor na njega. A što se tiče ovog ostalog, komisija će svakako izići s prijedlozima pred Europski parlament kako bi se poduzele mjere za očuvanje biološke raznolikosti u Europi. Što se tiče poduzeća i njihovog utjecaja na biološku raznolikost, mislim da se tu može postići sljedeće. Mislim da možemo uspostaviti veći stupanj transparentnosti za potrebe naših potrošača kako bi se oni mogli informirati o tome je li proizvod proizveden e, na način e, da je to išlo na štetu ili da su zbog toga krčene šume. To se može postići različitim mjerama, možda čak i zabranom, ali prije svega trebamo provesti jednu dubinsku analizu mogućih posljedica. Ja sam predložio neke mjere vezano uz plastične proizvode i otpad u posljednjih pet godina, a to sam mogao učiniti zato što sam prije svega proveo analizu potencijalnih posljedica, tako da sam e, e, izišao pred parlament s jednim dosljednim e, suvislim prijedlogom, tako da ne želim žuriti i iznositi sada prijedloge, ja ću provesti analizu. Komisija je u stanju poduzeti korake u pravom smjeru nakon što se odradi analiza koja će nam ukazati na potencijalne posljedice. Hvala. Riječ ima Aurelija Benju. Gospodine Timmermans, gospođa von der Leyen želi predstaviti strategiju biološke raznolikosti do 2030. godine. Među predviđenim ciljevima, molim vas da uključite mikrofon, dobro, onda ću ponovno krenuti od početka. Gospođa von der Leyen želi predočiti strategiju za zaštitu biološke raznolikosti do 2030. godine među predviđenim ciljevima. Radi se i o tome da se stane na kraj gubitku biološke raznolikosti i uništavanja ekosustava. Međutim, paradoksalno, upravo politika Europske unije u području obnovljivih izvora energije dovela je do krčenja šuma u tropskim područjima. Ne smijemo zaboraviti niti sporazum o slobodnoj trgovini koji su uvijek na dnevnom redu, a koji su štetni za okoliš. Prema tome, kako namjeravate preusmjeriti politike Europske unije u području obnovljivih izvora energije? Nadalje, u slučaju da budete za europski porez na e, ugljik, kako će to izgledati, koje će modalitete poprimiti? Hvala. Pa evo, večeras doista je bilo mnogo pitanja sličnih vašem, e, koje se tiču zapravo e, jednog pomanjkanja koherentnosti među europskim politikama i s pravom e, uprijete prstom na taj problem, jer ponekad smo donijeli politike s dobrim namjerama, a zapravo su se pokazale takvima da su imale kontraefekt u nekim drugim segmentima. Ono što će meni biti važno i što će biti sastavni dio moga posla bit će da zajamčim dosljednost među politikama. Međutim, ne vidim stvarnu kontradikciju između očuvanja biološke raznolikosti i uvođenja obnovljivih izvora energije. Mislim da te dvije stvari idu ruku pod ruku. Tako da vas lijepo molim da mi ukažete na ta proturječja. Ako me korigirate, ja ću biti na raspolaganju da vidim kako možemo riješiti ovaj problem. No, kada govorimo o smanjenju stakleničkih plinova i e, povećanja temperature, te e, uvođenje poreza na ugljik. Mislim da su to mjere koje e, su međusobno usklađene i to moramo hitno uvesti. Hvala vam. Dakle, temeljem ove logike održivog razvoja, zanima me e, kakve vremenske rokove predviđate kada je riječ o progresivnom uklanjanju fosilnih goriva te ukidanju subvencija e, industrijama koje se koriste tim energentima. Što se tiče dekarbonizacije koju predlaže gospođa von der Leyen, e, ne postoji tu opasnost da se stvore nepovoljni uvjeti za poduzeća i da se na taj način da prednost uvozu iz e, ostatka svijeta. Pa neizbježno je smanjiti i ukinuti subvencije za fosilna goriva. Svjestan sam toga da nam je za to potreban vrlo konkretan projekt. Moramo definirati faze u dogovoru s državama članicama, ali to je možda jedna od najočitijih kontradikcija koju trebamo izbjeći i ukloniti. Ovo što ste rekli vezano uz međunarodnu trgovinu, e, na konferenciji o biološkoj raznolikosti u Kini i tijekom pregovora o trgovinskim sporazumima, kao što je to bio slučaj i sa Mercosurom, mi ćemo e, ići na to da se spriječi uvoz koji ne ide u tom istom pravcu i to je sastavni dio naše politike u slučaju Merkosura mi smo primjerice prisilili Brazil da e, se drže ciljeva iz Pariškog sporazuma. To su neki važni aduti za klimatske promjene. Hvala vam. U ime kluba ECR, Ana Zelevska. Dzień dobry, witam e, e, Mam kilka Hvala lijepo, imam nekoliko konkretnih pitanja. Znamo da je put zapakao popločan dobrim namjerama. Imamo u Poljskoj situaciji gdje je velik e, broj mladih prosvjeduje, želi vidjeti rezultate, ali problem je kako financirati te mjere. Imamo Spomenuli ste donošenje novog zakona o klimi, htjela bih čuti nešto više o njegovom sadržaju. Potom me zanima zakonodavstvo koje se bao još iz 2014. koje se bavilo ciljevima koje se treba ispuniti do 2020. koje brojne države članice nisu ispunile. Potom ste spomenuli načelo one in one out. Zanima me koje ćete to zakone ukloniti iz europskog zakonodavstva. Spomenuli ste i potrebu adekvatnog obrazovanja 5 milijardi europskog novca je namijenjeno tom projektu. To je premalo novca, nama trebaju izuzetne svote novca da, kada, da bismo uspjeli ispuniti ciljeve i poduzeti mjere. Što je sa Europskom investicijskom bankom? Kažete da neće e, financirati projekte koji se tiču plina. Pa namjera zakona o klimi jest e, da se postigne klimatska neutralnost do 2050. Da možete vidjeti koje će vam sve mjere biti potrebne da ispunite te ciljeve. Tu bi trebalo unijeti dodatnu jasnoću u to koje korake konkretno treba poduzeti do 2050. To je dakle pravno, u zakonski preuzet obaveza od strane državnih, e, država članica. Vjerujem da to je nešto što će biti integralni dio našeg političkog miksa u idućim desetljećima ovdje u Europskoj uniji. Također, mislim da je u Poljskoj postoji jedna masovna potpora stanovništva za borbu protiv klimatskih promjena. Moramo jednostavno to poduzeti. Ohrabruju me studije koje se provode u Poljskoj u ovom pitanju i mobiliziraju se mladi ljudi i sami ste to spomenuli, doista su se aktivirali vezano uz ova pitanja i gledam na to sa divljenjem. Vjerujem da će nam ovaj zakon o klimi dati okvir koji nam je prijeko potreban kako bismo uspjeli disciplinirati države članice, kako bi one osmislile konkretne planove, te da onda možemo pratiti faze realizacije, dakle cilja za razdoblje do 2050. Neke su daleko napredovale, neke tek trebaju početi nešto poduzimati i zato nam je ovo svima u interesu. Što se tiče ovog načela je one in one out, Maroš Ševčović je to već objasnio na svom saslušanju, možda niste bili prisutni. Riječ je o globalnom pristupu, pitanjima, načinu kako želimo napraviti stvari. Ovdje se radi o boljem zakonodavstvu, dakle ne govorimo o smanjivanju standarda i slično. Želimo da su naši standardi visoki, ali također želimo to napraviti uz minimalno birokratsko opterećenje za one ljude koji trebaju raditi unutar tog zakonodavstva. To će biti naša namjera u idućih pet godina i nadamo se da će nam tu parlament pomoći sa međuinstitucijskim sporazumom o boljem zakonodavstvu, ali tu postoji dovoljno prostora za poboljšanja. Ali u ovom području će nam također trebati regulativa, tu se tržište neće samo sređivati, treba će nam zakonodavstvo na europskoj razini. E, pa, Hvala lijepa. Nažalost, e, nisam dobila odgovor na svoje pitanje. Vi izbjegavate raspravu koja se tiče novca, financiranja. E, ne govorite o konkretnim e, stvarima vezanima uz zakon o klimi. Imamo doista posla sa nekim absurdnim stvarima. Dovršen je zakonodavni postupak vezan uz paket o mobilnosti. Neću sada spominjati ton koji je bio prisutan na raspravama, tu uopće nije bilo pokazano nikakva solidarnost. Ali ono što je još važnije, to će dovesti do rasta emisija. Vel, kamioni će se vraćati bez e, tereta i to zbog e, gluposti koja je napravljena vezana uz taj paket. Da, pitali ste o financijama. Dakle, 4,8 milijarde je iznos koji je tome namijenio Europski parlament. Dakle, to je, a tu ste, tražio sam vas pogledom. Dakle, to je iznos o kojem se raspravljalo. Jasno je da za ovu tranziciju, naročito onim zemljama koje dalje ovise o ugljenu, da će trebati doista značajnija financijska sredstva je veća od onih u cijelom fondu za pravednu tranziciju. Ali nema budućnosti u ugljenu i morat ćemo zato pronaći rješenje za te problem. Područje koje ovise o industriji ugljena, ili to Poljska, Španjolska, Slovačka, Grčka, Njemačka, one imaju pravo na europsku solidarnost, zato što će svi imati koristi ukoliko oni provedu tu, tranziciju. mislim da tu moramo mobilizirati financijska sredstva, pogledati ove postojeće fondove, prilagoditi ih za ispunjavanje tog cilja. Nismo li u Poljskoj već postignuli čuda e, korištenjem kohezijskih i strukturnih fondova? Pa mislim da jesmo. Pogledajte kako se transformiralo poljsko društvo, pogledajte razinu gospodarskog rasta, drugi su zavidni na vaše uspjehe. Tako se trebamo pobrinuti za budućnost mladih Poljaka i Poljska će morati napraviti tu tranziciju, udaljiti se od ugljene, to će biti bolno, ali drugi evropljani vam moraju reći mi smo tu uz vas, evo, imamo novac za tu tranziciju i to evo <laughs> govorim kao unuk rudara. E Hvala vam za EPP, Angelika Nibler. Hvala vam. Poštovani gospodine Timemance. Europska unija i dalje ima snažnu industrijsku bazu, dakle ne živimo u Europi samo od usluga, već se kod nas u Europi dalje proizvodi, hvala Bogu, u kemijskoj industriji, u e, stojarstvu, u automobilskoj industriji, papir, cement, e, čelik, e, farmaceutska industrija itd. itd. Mene zanima kako ćete se pobrinuti da putem Europskog zelenog plana ne dođe do deindustrializacije u Europi. Dakle, konkretno, kako mislite postići da naša europska industrijska baza naša mnogobrojna poduzeća, mala i srednja poduzeća, da ih Europski zeleni plan ojača, a ne oslabi? To je moje pitanje. Vi ste u vašim pisanim odgovorima već spomenuli eh, onu graničnu prilagodbu poreznih stopa, ovisno o emisijama. Mislim da to nije jedini instrument koji će to riješiti. To neće spriječiti delokalizaciju poduzeća i stoga mislim kako će, eh, se postavljam pitanje kako ćete to postići. E, imali smo još prije deset godina eh, pet od deset glavnih proizvođača solarnih panela ovdje u Europi primjerice, a sada u međuvremenu ne postoji niti jedno poduzeće u Europi koje se bave proizvodnjom e, solarnih panela. Dakle, što mislite učiniti za ta poduzeća o kojima ovise radna mjesta? Kada govorim sa predstavnicama industrije, onda se oni svi slažu po tom pitanju da mi moramo napraviti tu tranziciju. Ja isto tako mislim da onaj kontinent koji će prvi napraviti tranziciju, da će onda e, se najbolje izvući. Isto tako, tako sam često uvjeren u to da e, što dulje se budemo držali gučevito te stane industrije, da će biti teže provesti tranziciju. A mislim da smo mi u Europi u najboljem položaju da to organiziramo na razini koja je smislena. Naravno da nam je za to kad kad e, potrebna i zaštita industrije, ali najčešće moramo potaknuti našu industriju da se oslobode od te ovisnosti nad starim izvorima energije. Spomenuo sam i tu činjenicu da sada čak i europska industrija čelika se aktivno e, bavi time da se oslobodi od fosilnih goriva, da aktivno rade na tome da se možda sa vodikom može proizvoditi čelik. Pa to je nešto što je još bilo nezamislivo prije 5-6 godina, a što je sada možda e, stvarnost. Dakle, ja sam uvjerena u to da je europska industrija shvatila da je ta tranzicija potrebna, pa i za radna mjesta u budućnost. Uvjeren sam u to, pa to se već i vidi u Sjedinjavačkim državama, da ne na federalnoj razini, ali kod poduzeća unutar samih država, da su i oni zaključili isto. Ja to vidimo isto tako i u Kini. To se sve sada jako e, i brzo mijenja. Ono što smo mi propustili, to je internet. Mi smo mislili da se tu radi o telekomunikacijama, a ne o internetu. To je bila velika pogreška. Ono što još nismo propustili je održiva industrija. I ja smatram da Europa ima tu dobru priliku postati uspješnom ako se uspijemo odvojiti od tih starih fosilnih goriva, ako se pominemo da proizvodimo i dalje goriva, ako se pobinemo za to da sve što sada možemo izmisliti, da usmjerimo na to da budemo uspješni u mrežama 5G, da naša automobilska industrija postane neovisna od onih tradicionalnih motora, da se pomenemo i za to da se brzo poboljša naša infrastruktura. Kod željeznice imamo veliki, ogroman posao, pa to je isto tako dobro za europsku industriju, ako sve to napravimo. Dakle, ja sam dosta pouzdan da to možemo postići, pa i zbog toga što sam čvrsto uvjeren u to da svjetski gledan jednostavno ne postoji alternativa za to i da onaj tko to najprije napravi da će najprije onda polučiti najbolje rezultate. Sve studije ukazuju na to da će u Europi doći do dodatnog rasta ako tu tranziciju provedemo brže. Hvala vam lijepa. Vaš optimismus je vrlo častan. Nadam se da ćemo to uspjeti postići, ali mogu samo reći da kada pratimo ovu raspravu ovdje, ona se govori mnogo o reguliranju, o dereguliranju, o raspodjeli. Mislim da je važno da se ulaže u nove tehnologije i u novac za e, istraživanje, razvoj, inovacije, ali to danas još uopće nisam čula. Još jedno potpitanje, i to ste spomenuli, samo 19% svjetskih emisija potječu iz Europske unije SAD je jedan od glavnih eh, proizvođača emisije, oni su se odvojili od Parijskog sporazuma. U Kini se jako ulaže u obnovljive izvore energije, ali e, Kinezi isto tako troše na milijarde američkih dolara kako bi diljem svijeta gradili e, elektrane na ugljen. Mene zanima što međunarodno gledano radite kako bi ove globalno odgovorne dionike pozvali na svoju odgovornost. Kao što sam e, rekao, mislim da bismo s Kinezima mogli potpisati sporazum oni žele ići u istom smjeru kao i mi. Što se tiče Njenih američkih država, mislim da se tu radi o jednoj velikoj razlici vezano uz to što se e, govori na federalnoj razini i što mi možemo napraviti s pojedinim e, saveznim državama i gradovima u američkim državama. Tu imamo mnoge e, koji su naši saveznici i koji znaju u kojem smjeru treba ići ali iskreno moram reći da sam i osjetio kada sam bio u New Yorku prije par tjedana da imamo premalo među velikim industrijskim zemljama koji sada kažu da će napraviti tu tranziciju kao europljani. Što znači da međunarodno gledano nam predstavlja isto tako velik posao, Uvedimo druge da nam se priključe na tom putu. Ponavljam, čvrsto sam uvjeren da ne postoji druga opcija. Moramo napraviti tu tranziciju, ali ako to sve odgodimo, onda nam to neće uspjeti. Neće nam uspjeti izbjeći tu točku s koje nema onda povrata. Dakle, kada se radi o porastu temperature za 1,5 suprema Celzijeva, da ograničimo porast temperature. Mislim da imamo ogromnu zadaću pred nama u idućih nekoliko mjeseci i godina da uvjerimo druge međunarodne partnere u to isto. Za Kinu sam dosta pouzdan, mislim da bismo dosta toga mogli napraviti i sa Sjednjim američkim državama, ali to je ogromna zadaća i e, tu imate pravo. Opet, gospodine Timmermans, se pridržavate se vremena pitanje za nju, Jan Hujtema. Eh, Hvala vam lijepo. Dobro večer, gospodine Timmermans. Eh, dosta smo govorili o zakonodavstvu i proračunu. Međutim, eh, prethodni, prethodna govornica je govorila o inovacijama. Mislim da je važno da se nađu nove ideje koje trenutno ne postoje, ali koje bi mogle predstavljati rješenje za postizanje naših klimatskih ciljeva. Ono što se često događa jest da imamo pravila od prije 20 godina koje nisu sasvim jasna, ponekad su u međusobnom sukobu. Mislim da u Europskoj uniji trebamo imati veći manevarski prostor kako bismo mogli eksperimentirati s inovativnim idejama. Kako ćete se pobrinuti da se poboljša okruženje za inovacije, posebno za start-upove i mala i srednja poduzeća? I nadalje, možda postoji tabu tema vezano uz neke inovacije kao što je nuklearna tehnologija. Ne, što se mene tiče nema nikakvih e, tabu tema. Ali moramo imati solidne znanstvene činjenice koje podupiru naše odluke. A kada je riječ o nuklearnoj energiji, e, još uvijek se mnogo ulaže u sigurnost. Imamo isto tako i neka europska tijela. E, ne znam možemo li s jedne strane staviti zakonodavstvo, a s druge strane inovacije. Mislite li da u automobilskoj industriji nije bilo dovoljno, odnosno da je bilo manje inovacija zbog zakonodavstva? Ne mislim. Mislim da smo mi na razne načine poticali inovacije u automobilskoj industriji. Zapravo smo potaknuli procese koji su trebali odavno biti pokrenuti. Mislim da zakonodavstvo može poticati inovacije, ali se slažem s vama da smo da bismo trebali dati prostora novim inicijativama, moramo ih poticati. Imamo sedmi okvirni program koji ide u tom pravcu i kao nizozemac moram reći da je to dalo dobre rezultate u nizozemskoj. Kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, zahvaljujući tome smo dobili neke sjajne projekte. Kada već govorimo o obnovljivim izvorima energije, htio bih reći da su se nedavno pojavile E, nove ideje e, za proizvodnju vodika iz solarne energije izravno, dakle ne mora se uopće ići preko vode. Tako da se e, pojavljuju nove ideje. Mene zanima čime se bave startupovi. Moja namjera doprijeti do ljudi i zapravo povećati kontakte s njima. Jedino na taj način možemo ostvariti rezultate u predstojećem razdoblju. Obnovljivi izvori energije moraju se graditi e, na, lokalnim lokalitetima. Ne možemo ih premještati, to može izravno utjecati na radna mjesta i na položaj malih i srednjih poduzeća u Europi. Pa mislim da je vrlo dobro pridobiti javnost za te ideje kako bi oni shvatili da nećemo ulagati u stvari koje će se pokazati uludo potrošenim novcem ili vremenom. Vrlo je teško ulagati u zelene ideje. E, u poljoprivredi postoje neki problemi. Nedavno je u Nizozemskoj objavljeno jedno izvješće o tome što bi sve trebalo poduzeti brojni poljoprivrednici žene, žele uzgajati e, ekološke proizvode, međutim nema dovoljno potražnje na tržištu kako bi pokrili dodatne troškove. Kako možete zajamčiti da e, se riješe ti problemi? E, Kao što sam već odgovorio gospođi Mugines, u ovom dijelu doista postoji neiskorišteni potencijal što se tiče same poljoprivrede. Ja bih rekao da su poljoprivrednici pametni ljudi. Oni su svjesni toga da trebaju prihvatiti promjene u Nizozemskoj, je ovog tjedna bilo dosta nezadovoljstva i kada se to događa, ljudi iziđu na ulice. To je naša kolektivna zadaća na europskoj razini Primjerice, kada je riječ o gnojivima, to radimo u hrani za životinje, istovremeno smanjujemo emisije, ili pak e, novi usjevi, nove biljke, zatim e, ako dajemo prednost ekstenzivnom nad intenzivnom poljoprivredom, budući da to e, ima manje posljedica po okoliš, to su sve sastavnice ove politike od polja do stola. Mislim da ljudima i poduzećima u Europi moramo ponuditi perspektivu i to je ono što komisija pokušava postići. Eleonora Evi. Hvala evo tu sam. Dobro večer. Zanima me što je sa poticajima za fosilna goriva. Već ste to danas spominjali, to je pomalo neugodno pitanje, ali oni još uvijek postoje. Imamo podatke od Europske komisije, 55 milijardi godišnje i dalje ide tim izvorima energije. Jasno mi je da je veći dio odgovornosti na državama članicama, i da planovi za energiju i klimu često nisu dovoljno ambiciozni, neodređeni su i nejasni kada je riječ o strategijama koje države članice trebaju poduzeti da bi eliminirale ove izvore energije, ali na svu sreću evo, mogu sa zadovoljstvom reći da je Italija izuzetak među tim zemljama. Ali nažalost trebaju poduzeti još mnogo toga. Zanima me što ćete učiniti da ovdje ubrzate eliminaciju ovih izvora energije. Potom još jedno pitanje. Krenemo od velikih razlika koje postoje među određenim državama članicama. Jedne mogu značajno ulagati bez prevelikih žrtava u odnosu na neke druge kojima nije tako jednostavno. Ne smatrate li da bi svi trebali imati jednake uvjete najbolje uvjete da bi se mogli nositi sa socijalnim izazovima koji proizlaze iz posljedica klimatskih promjena. Ne smatrate li da bi bilo potrebno ovdje pozabaviti se e, proračunom i, izbaciti dakle e, ovu podršku ovim zelenim politikama iz pakta o stabilnosti? E, želite li, možete li nam večeras otvoreno reći da podržavate ovaj moj prijedlog? Io se Rekao bih da ukoliko želimo da svi možemo postići klimatsku neutralnost. Ukoliko svi to želimo postići, do 2050. Svi, sve zemlje treba imati projekte kako to ostvariti. Ukoliko imaju te projekte, onda trebaju objasniti što će točno napraviti sa klasičnom energijom. I mislim da tu moramo biti jako oprezni i pomoći im da ne ulažu u krivu, krive izvore energije. Mislim da bi to mogao biti jedan način na koji možemo razgovarati sa državama članicama o njihovim eh, planovima, odnosno projektima kada govorimo o ciljevima za razdoblje do 2050. Vezano uz vaše drugo pitanje koje sam, kojeg se sada ne mogu sjetiti, dakle, uključivanje zelenih planova u izračun deficita pakta stabilnosti. To <laughs> pitanje sam prečuo jer sam iz Nizozemske. Mislim da je danas Valdis Dombrovski iznio neke indikacije vezano uz ovo pitanje. Ono što ja mogu reći je da kada sagledamo ekonomski razvoj država članica, onda moramo uzeti u obzir sve ono što nam može pomoći kod stvaranja održivog društva. Dakle, tu bi onda to bilo dijelom analize, e, ekonomske analize jedne e, države. Međutim, ja ne mogu sada predložiti da se isključe određena ulaganja iz e, fiskalnih pravila koje vrijede u Europskoj uniji. Hvala vam na odgovoru. Idem na sljedeću temu temu koja se tiče nečega o čemu smo već večeras govorili, dakle strategija od polja do stola. E, imamo sve više znanstvenih dokaza koji nam poručuju da je intenzivna poljoprivreda, naročito intenzivni uzgoj e, stoke, predstavlja veliki pritisak za bioraznolikost, ali predstavlja veliku opasnost u smislu povećanja emisija stakleničkih plinova. Opet e, nešto o financijskom aspektu. Hoćete li se osigurati da se ne koristi javni novac za, ova, ovaj intenzivni uzgoj stoke? Hoćete li naprotiv djelovati e, dakle za ove sheme koje predviđaju veće korištenje voće, povrća i manje intenzivan uzgoj stoke. Pa to su pitanja koje dolaze i od strane samog poljoprivrednog e, sektora, dakle od poljoprivrednika, stočara koji se bave dakle ovim pitanjem. Mislim da trebamo sagledati ukupnu poljoprivrednu politiku, pričio i sa gledišta dakle razvoja koji će previdjeti proizvodnju hrane koja će biti pravedna, koja neće zagađivati. Dakle, kada govorite o ovom intenzivnom uzgoju, ona će također biti jedna važna komponenta ovog razvoja. To je već dijelom e, reformi koje je provela komisija Juncker a biti će zasigurno dijelom strategije e, od polja do stola. Za klub SID Simona Bonafé. Hvala lijepo. Ja bih se na trenutak vratila na jednu točku koju smo već govorili, smatram da je ona izuzetno važna, a to je neraskidiva veza između postizanja Europskog zelenog plana i razine e, ulaganja koja će se ostvariti. Ukoliko želimo ostvariti Europski zeleni plan, onda moramo horizontalno djelovati, to ste i sami rekli. To po velikom broju sektora, pre svega tu mobilnost, e, održiva infrastruktura, potom industrija, novi proizvodni procesi koji će koristiti resurse na učinkovitiji način, a tu mislim i na nešto što ste već spomenuli, to je potpora radnicima koji rade u sektorima koje jako zagađuju i gdje će se smanjivati radna mjesta. Tu su i prekvalifikacije tih radnika. Dakle, jednom riječju, uzbog ostvarenja svega ovoga potrebno je predvidjeti značajna ulaganja. Vezano uz Pariški sporazum trebaju nam između 180 i 200 milijardi eura godišnje. Vi ste već spomenuli privatna ulaganja, investiju, potreba su financiranja, dakle i tim novcem, međutim svjesni ste toga da su da je potrebna značajna količina javnog novca, evropskog i nacionalnog. Dakle, moje pitanje je jednostavno. Koje su vaše ideje kojima ćete zajamčiti određenu određena sredstva iz europskog proračuna kojima će se učinkovito moći financirati europski zeleni plan kada govorim o ovom fondu za pravednu tranziciju, govorim ujedno i o mehanizmu. Zato što se moramo osigurati da sve ono što poduzimamo ide u istom pravcu. Mislim na sve fondove koji su nam na raspolaganju, mislim i na sufinanciranje od strane država članica. I mislim da tu predstoji još puno posla. Kao što i sami znate, fondovi imaju jednu svoju logiku. Nekad u sebi objedinjavaju potrebu da financiraju nešto sa stopom od 25%, ali moj ideal bi bio da to bude 100% svih fondova kako bismo uspjeli ispuniti željene planove. U, kao prvi korak, pa barem izbjegnimo financiranje onoga što ide suprotno našim planovima. Imate pravo, samo za ispunjenje pariških obaveza potrebno nam je 200 milijardi godišnje. Ukoliko želimo zaštititi bioraznolikost, želimo bolju kvalitetu zraka i slično, tu će biti potrebna dodatna sredstva. Moramo biti realistični ukupan VFO neće biti veći od onoga što je predložila Europska komisija. Biće tu jako teško e, uvjeriti države članice u nešto drugo. I unutar tih e, fondova moramo uspjeti moći napraviti dakle na bolju koordinaciju, tako da svi ti fondovi idu u istom pravcu. To bi bio moj odgovor na vaše pitanje. Hvala vam na ovom odgovoru. Međutim, zanima me e, dimenzija privatnog ulaganja. Tu će biti potrebno donijeti odgovarajući zakonodavni okvir, on treba biti stabilan Dakle, što je to što na europskoj razini odgovara definiciji održivom, e, održivom razvoju? To je nešto čime će se baviti povjerenik Gentiloni i Dombrovski. Dakle, moje pitanje je kako ćete s njima surađivati kako biste zajamčili da ono što konkretno radite odgovara ambicijama i da će to efektivno zajamčiti ostvarivanje Europskog zelenog plana. I još nešto čemu ste već razgovorili, ali zanima, zanimaju me detalji koja će biti uloga Europske investicijske banke kao banke za klimu i naročito kada je riječ o budućim raspravama, kada je riječ o financiranju fosilnih goriva. Ja sam s pročitao ono što je Paolo Gentiloni izjavio u parlamentu, kao što, sam pročitao ono što je danas rekao Valdis Dombrovskis. Idu u istom pravcu. Dakle, mi se o ovim pitanjima apsolutno slažemo i zajedno radimo. I s tim na umu želim jedva čekam započeti s poslom zato što svi idemo u istom pravcu. Želio bih e, dokazati Europskom parlamentu da je takav način rada moguć. Što se tiče vašeg drugog pitanja, već sam razgovarao sa predsjednikom banke i on se jako zalaže da idemo svi u ovom pravcu. Dakle, nakon uspjeha Junckerovog plana, mislim da je banka spremna sada reći što može učiniti kada je riječ o ulaganjima koji će ići dakle, u ovom pravcu i na koji način pomoći državama članicama da se riješe energenta koji nema budućnost. I na tom sam polju poprilično optimističan. Mislim da možemo imati specifične e, programe suradnje sa bankom i na taj način dokazati da možemo obaviti e, ta ulaganja možda već ove godine, iduće godine, u svakom slučaju vrlo brzo. Hvala. E, sada riječ Jens dobro večer, gospodine Timamac, lijepo da ste ovdje. Ja sam s promis, počitao vaš, vaše pismo i odgovor, već vas ovdje slušam preko dva sata, još uvijek me niste uvjerili, moram vam iskreno reći, ali još, ima još malo vremena. Da se vratim na ovaj Europski e, fond za pravednu tranziciju. Dakle, želite toliko biljuna eura u deset godina e, ulagati, mislim. Moramo sada vidjeti hoćete li uspjeti uvjeriti dame i gospodo i u vijeću da ulažu taj novac. Kada govorite o prometu, ja sam član u odboru za promet, onda na politiku uvijek gledamo kao na dodatno opterećenje za pomorski promet i drugo, dakle additional burden. tu postoji pitanje refinanciranja. Ako oduzmete novac iz tih međunarodnih sektora, onda se postavlja pitanje kako će se vratiti taj novac, kako bi osnažili te sektore i postigli doista prava ulaganja ili mislite uzeti taj novac i njime raspolagati? vratiti ga u proračun. Dakle, meni je bilo važno da kada se radi o pomorstvu i o da inovacijske sposobnosti ostavljamo u tim sektorima. To je ono što bismo htjeli odboru za promet, da, ali ono što se događa s novcem, to trebamo vidjeti sa državama članicama, ono što će se vratiti u proračun ili ono što će se vratiti državama članicama. Mislim da je logično da ono što mi dobimo kao novac da se onda iskoristi kako bi postigli bolju tranziciju pa i u tim sektorima. Ali ono što ne razumijem je da se pravimo kao da pomorski promet pa i avioni da su već toliko opterećeni da sada moramo biti oprezni s time. Kako možemo to objasniti jednom građaninu i jednoj građanki da kada vozite auto da plaćate porez na gorivo, kada vozite vlakom da onda željeznice također moraju za to platiti, ali da nije potreban porez na kerozin. Pa to nikome više ne možemo objasniti u ovom trenutku. Tu bismo trebali biti pomalo pošteniji kada se radi i o porezima Mislim da bi to koristilo cjelokupnom društvu da to tako napravimo. I nadam se da ste isto tako i čuli da sam na početku rekao da se tu ne radi o tome da se ljude istjera iz njihovih automobila, već da imamo automobile koji više ne onečišćuju. To je naša namjera i to možemo i napraviti kao europljani u idućih nekog godina a i kada se radi o pomorskom prometu. Pa jeste li vidjeli koliko je to zagađujuć sektor? Pa slažemo se oko toga, nadamo se preko IMO-a, ali ako to ne ide možda i preko Europe, da nešto poduzmemo. Jeste li vidjeli što se događa u Hamburgu kada tamo uplove neki brod? bilo da se radi o kruzu ili o nekom drugom brodu, koliko oni onečišćuju naše luke, pa to je nepodnošljivo. Moramo se pobrinuti da se to u budućnosti više ne događa. Nadam se da se tu slažemo. Naravno da se slažemo, neovisno o Amsterdamu i Hamburgu, da da su potrebne inovacije, ali da je potreban i novac za to. To je sada poput slagalice, to sve treba okupiti. I na početku je ono pitanje Sreda Lange. I tu ste više bili timski igrači, kada se da mislite raditi sa gospođom Vestager, ali iz perspektive prometa smo čuli da će to biti isključiva nadležnost, da ću ja to tako napraviti. Kao što znate, sada se traži povjednik za promet iz Rumunske da, to, odustamo od svega toga? Jeste li više timski igrač ili ste za sve zaduženi sami? Pa mislim da sam u proteklih nekog godina pokazao da sam timski igrač. Možda bih vas trebao posjetiti na to da sve što sada ovdje govorim da dolazi iz govora gospođe von der Leyen e, pred Europskim parlamentom. se da ste vi to pomalo zaboravili. Dobro, niste to zaboravili, to je dobro. Uvijek sam s kolegama u proteklih pet godina usko surađivao. Već sam i večeras rekao da jedna osoba sve to sama ne može napraviti, da to moramo napraviti kao tim unutar komisije pod vodstvom u von der Moramo to svi zajedno napraviti. Meni su potrebni ti povenici iz drugih područja. Ja se moram pobrinuti samo za to da sve to što radimo da ide u istom smjeru. To vrijedi za promet, to vrijedi za poljoprivredu, to vrijedi za energiju, to vrijedi za okoliš. Sve to valja koordinirati. To je moja zadaća. To ću raditi s mojim kolegama kao što sam to i činio u proteklih pet godina. E. Hvala u ime kluba zastupnika GUE. Riječ ima Anja Hazekamp. Hvala vam. Gospodine Timmermans, kao povjerenik za klimu, Vaš je zadatak da postignete cilj Europske unije bez emisija. Čula sam e, mnogo lijepih riječi, međutim nisam čula ništa o tome da uzgoj e, stoke proizvodi više emisija od svih e, brodova, automobila i zrakoplova zajedno. Dakle, ne možemo imati Europu bez emisija ako se ne pozabavimo stočarstvom. Ovdje se rade dvije diametralno suprotne stvari. Europska unija subvencionira milijunima, milijardama eura, e, dakle intenzivni intenzivno stočarstvo, tako da imamo veću razinu emisije, ali i veće krčenje šuma u svijetu. Zanima me na koji način ćete smanjiti konzumaciju i proizvodnju mesa i mesnih proizvoda. Hoćete li izdvojiti više novca za ekološki uzgoj. Postoji li e, prostor u vašim politikama za dobrobit životinja? U proteklih pet godina primijetila sam da postoje neki propisi koji se odnose na dobrobit životinja, e, međutim e, to još uvijek nanosi štetu okolišu. Zanima me što ćete poduzeti u sljedećem razdoblju. Pa Rado ću s vama razgovarati o dobrobiti životinja. Intenzivni uzgoj je sigurno dio problema. Mislim da su toga svjesni i pojedini, e, pojedinačni poljoprivrednici. Stočarstvo i uzgoj također su dio problema i mislim da ne možemo razgovarati o tome da se u potpunosti riješimo stočarstva. To nije jedino rješenje, da kako moramo razmišljati o tome što se konzumira i kako se dobiva hrana koju konzumiramo. Međutim, moramo isto tako biti svjesni tereta koji zbog toga snosi okoliš. No, poljoprivrednom sektoru treba pomoći u ovoj tranziciji, primjerice putem inovacija u e, hrani za životinje, koju koristimo. Želimo više ekstenzivne poljoprivrede što možemo kombinirati s drugim oblicima poljoprivrede kako bi se smanjio pritisak na okoliš. Smatram da se to sve može ugraditi u poljoprivrednu politiku promjene koje smo uveli u posljednjih 15, pet godina, koje je uveo kolega Hogan, idu u dobrom pravcu. Ja sam se osobno osvjedočio e, tome Dakle, došlo je do promjena u poljoprivredi i stočarstvu i poljoprivrednici žele biti dijelom tih promjena, tako da sam ja možda manji pesimist nego što se to vi dojmate. i želim da Europska unija doprinese tome da se razvija stočarstvo koje će doprinijeti poboljšanju uvjeta u okolišu u Europskoj uniji, te da imamo preduvjete za proizvodnju hrane koja je još uvijek neophodna Europi, da ne budemo prepušteni volatilnosti svjetskih tržišta. Da, vrlo je teško baviti se pitanjima kao što su zaštita okoliša, stočarstvo, a da se pritom ne spomene ovih e, ove milijarde eura koje se daju u vidu subvencija i ne možemo razgovarati isto tako, a da ne spomenemo krčenje amazonske šume. Imam konkretno pitanje. Kažete da bismo možda trebali razmišljati u manjim razmjerima. Zanima me sljedeće. Brisel ne samo da e, plaća za proizvodnju mesa, nego se isto tako izdvajaju sredstva za promicanje mesnih proizvoda. What a wonderful beef, to je e, jedan slogan kampanje Evropske unije za promičbu konzumacije mesa u Hong Kongu. Jeste li spremni e, srezati sredstva za te subvencije? Moja namjera pobrinuti se da se politika definira na način da se stočarstvo može odvijeti na jedan e, način koji je ekološki prihvatljiviji. Isto tako mislim da treba dati veću prednost e, dobrobiti životinja, bilo da je riječ o, prilik, dobrobiti prilikom uzgoja, prijevoza ili samog klanja životinja. I to su mjere koje europske vlasti trebaju poduzeti. Htio bih samo iznijeti jedan komentar. E, možemo li potpuno obustaviti subvencije u ovom trenutku? Mislim da postoji prostor za e, promjene u načinu subvencioniranja. Međutim, ako sada obustavimo sve subvencije, zamislite kako bi to siromaštvo izazvalo u nekim dijelovima stanovništva kada bismo se opredijelili za tu metodu. Mislim da je to nešto što mi moramo uzeti u obzir prilikom kreiranja naših politika. Ljudi poput mene žele da društvo ide u jednom progresivnijem, e, ekološki prihvatljivijem pravcu. Međutim, e, zamislite u kakvim bi se poteškoćama našli ti ljudi. Uh, Seb Dens u ime kluba SID. Evo, još jedno pitanje ovdje od Ostraga. Želim se vratiti na e, knjigu Europske komisije vezano uz ciljeva drživog razvoja. Mislim da je nezamislivo da je nas bilo koji scenarij osim prvoga scenarija može dovesti do točke e, koje stremimo. Što mislite da možemo poduzeti kako bismo potaknuli države članice da postignu svoje ciljeve održivog rasta? Dakle, mogu li se tu zamisliti neke obvezujuće mjere na razini Europske unije kako bi to funkcioniralo? Spomenuli ste ovu konferenciju o biološkoj raznolikosti u Kini. Zanima me kako bi trebala izgledati globalna razina ambicija e, kada je riječ o ovim ciljevima održivog rasta? Pa prije svega mislim da se trebamo sjetiti koliko se e, razvio način razmišljanja vezano uz ciljeve održivog razvoja, a sada svi razgovaraju samo o prvom scenariju, što pozdravljam. Da odgovorim konkretno na vaše pitanje. Mislim da su se države članice doista obvezale da postignu ciljeve održivog rasta i mislim da se komisija treba zapitati koje će konkretne mjere poduzeti za ostvarivanje tih 17 ciljeva održivog razvoja. Želimo li polučiti uspjeh na sljedećim konferencijama, bilo da je to već na onoj u Čileu, Glasgowu, Kini i tako dalje, moramo već sada početi nuditi konkretnija rješenja. Što se tiče biološke raznolikosti, ja sam zatražio mišljenje znanstvenika prije dva tjedna u Njujorku. Problem je u tome koje ćemo kriterije imati, kako to kvantificirati. Sa misijama je to razmjerno jednostavno, međutim, kod biološke raznolikosti je to znanstveno mnogo složenije, tako da ja želim stupiti u kontakt sa znanstvenom zajednicom da bismo doista definirali kriterije na temelju kojih možemo oblikovati politike i mislim da to trebamo odraditi prije odlaska u Peking. Drago mi je da ste to spomenuli, budući da je e, trenutni problem sa biološkom raznolikošću upravo taj što nemamo konkretne ciljeve. Što se tiče domaće politike u Europskoj uniji, mislite li da glavna uprava za klimu treba e, imati više utjecaja na prvi stup zajedničke poljoprivredne politike i bili to bio dobar način da zajamčimo da mi u Europskoj uniji, premda ne znamo koja će biti globalna ambicija, da mi unutar Europske unije ispunimo svoje ciljeve u području očuvanja biološke raznolikosti. Mislim da bi bilo dobro da unutar komisije porazgovaramo o tome što će biti stavljeno pod prvi, a što pod drugi stup. Ako pogledamo brojke, vidimo sljedeće. Želimo li da europska poljoprivreda ide u smjeru u kojem želimo, drugi stup bi trebao imati veći manevarski prostor nego što je to do sada bio slučaj. Dakle, mislim da trebamo razgovarati o tom odnosu, među odnosu između ova dva stupa i ne budemo li stvoriti preduvjete da poljoprivredni sektor provede strukturne promjene. Dakle, mislim da za to je potrebno povećati prilike unutar drugog stupa. For the Michael Riječ ima Michael Bloss iz kluba Zelenih. Hvala vam. Gospodine Timmermans, vi ste rekli da želite e, više istraživanja, ali imamo e, o istraživanje i PCC-a. I jasno je da moramo djelovati sada, a da je, imamo ovu, ovaj cilj od 1,5 stupnjeva i e, današnji izračuni nam govore da nam je prostalo samo osam godina da ćemo tada već dostići razinu od 1,5 e, stupnjeva Celzija povećanja temperature. Hoćete li e, u proračun ugraditi pristup, odnosno u klimatski zakon ugraditi ovaj pristup koji se temelji na emisijama? i kada će mjere koje namjeravate predložiti stupiti na snagu? Ljudi koji prosvjeduju na ulicama žele znati kada će se to pretočiti u djela. Vi ste spomenuli da želite izbaciti neke proturječne politike. Drago mi je zbog toga. Imate doista vrlo širok portfelj. Vi ste timski igrač, ali vi ste taj koji pokreće stvari. Obvezujete li se da ćete e, izbaciti primjerice palmino ulje i sojino ulje koji su neodrživi kako ne bismo doprinosili krčenju šuma na globalnoj razini. Hoćete li predložiti isto tako zakonodavstvo za e, poreze na kerozen? i e, što će biti sa državama članicama koje se neće obvezati na postupno izbacivanje fosilnih goriva. Ako želimo postići ono što smo si zacrtali, mislim da su ciljevi e, dobar instrument. E, već ste mi ranije to spomenuli, pa sam ja zatražio neke znanstvene savjete. S obzirom da želimo postići ovo što smo rekli, to možemo postići e, ako naši ciljevi budu konkretni u kraćem roku. Moramo imati na umu e, i činjenicu da postoje neke stvari koje su neizvjesne, e, da su to ciljevi koji nisu fiksni. Međutim, Drugi dio vašeg pitanja bio je što ću ja učiniti kako bi se uklonile proturječne politike. Pa mislim da smo već e, o, učinili dobar iskorak e, vezano uz palmino ulje e, nakon odluke komisije, no smatram da bismo trebali razmotriti sve ove sirovine i ukloniti one aktivnosti koje doprinose krčenju šuma. Moramo imati i veći stupanj transparentnosti u tom kontekstu. Zato nam je potreban dijalog sa zemljama podrijetla koje imaju svoje zahtjeve u smislu pravedne trgovine i odnosa s Europskom unijom. Trebamo im pomoći u tome. Mene ohrabruju e, neki pokreti koji se javljaju sada u Aziji, dakle trebamo im pomoći da oni ne krče šume u svojoj proizvodnji, tako da imamo i određenu odgovornost na svjetskoj razini. U konačnici ćemo morati predložiti zakonodavstvo kojim će se izbjeći to da se doprinosi daljem krčenju šuma. Mislim da je to neizbježno. Pitali ste kada ćemo početi djelovati. Ja ću početi djelovati što prije, čim to bude moguće. Znam da ljudi osjećaju da moramo žurno djelovati, međutim, budemo li reagirali prebrzo i e, budemo li poduzeli nešto krivo, onda ćemo se diskreditirati. To je moje iskustvo temeljem proteklih pet godina. Želimo li doista ostvariti ovu transformaciju, moramo se dobro pripremiti i moramo izraditi sve ocjene učinka. Mislim da ćemo na taj način imati mnogo veću vjerodostojnost i prostor za djelovanje. Kada me pitate kada, mogu vam samo odgovoriti čim to bude spremno. Hvala, pa barem ste odgovorili vezano uz ovaj proračun, vezano uz emisije. Europska, e, Njemačka e, agencija za zaštitu okoliša izračunala da je trošak jedne tone CO2 e, tisuću eura. Tako da se plaća cijena za zagađenje od ugljena ili gnita. Vi ste rekli da želite da se CO2 označi nekom cijenom. Međutim, znate da je za to potrebna jednoglasna odluka u vijeću i Možete li definirati cijenu CO2, a možete to činiti putem ETS-a. Hoćete li e, tu cijenu izraziti na, barem, na razini od barem 40 eura? I zanima me e, kakve ćete mjere predložiti. Postoji također mogućnost da se nešto poduzme i putem ovog e, fonda za pravednu tranziciju. Dakle, ako se definira kao preduvjet da se mora izbaciti proizvodnja na temelju ugljena, to će biti prvi korak. Kao prvo, ja e, ne mislim da trebamo imati prag kada je riječ o definiranju cijene e, CO2. Mislim da će se nastaviti ovako kao i do sada. Drugo, kada će to stupiti na snagu? Pa to je pitanje upućeno meni, ali jednako tako i vama. To će ovisiti o tome koliko će parlament i vijeće brzo donijeti zakonodavstvo. Moje iskustvo da su šanse veće ako su pripreme dobro odrađene i ako imamo sve znanstvene činjenice na svojoj strani. zato računam na potporu parlamenta da bude ambiciozan e, u ispunjavanju očekivanja naših građana. Ispričavam se, ali propustio sam ovo posljednje pitanje e, vezano uz uvjetovanost Fonda za pravnu tranziciju. Da, mislim da se trebamo pobrinuti da prije svega naše aktivnosti ne budu međusobno proturječne. Drugo, želimo li uvjeriti porezne obveznike Europske unije da izdvoje novac za tranziciju, moramo im dokazati da e, se ta tranzicija kreće u pravom smjeru, te da ćemo biti manje ovisni o fosilnim govorima i da će se smanjiti emisije. Mislim da možemo e, uvesti uvjete u fondu e, za tranziciju i modernizaciju europskog gospodarstva. Hvala vam. U ime kluba Renew, Andreas gospodine kandidate za potpredsjednika komisije, gospodine Timmermanse. Svi sektori koji su ETS-u su postigli individualne ciljeve, a sektori koji su izvan ETS-a su u podeškoćama. Trenutno se provode rasprave o tome hoće li se ETS proširiti ili ne, ali ETS su tako garantira da imamo sve manje emisija CO2 zato što se dozvole svake godine smanjuju, a to je prednost koju ne bismo imali sa porezom na CO2. I jedan je prednost je taj da nam ne nameće to koje će se tehnološke rješenja koristiti. Naime, ETS je otvoren svim tehnologijama e, vezanim uz to kako se može riješiti globalno zatopljenje. I po mom mišljenju, ako želimo se doista učinkovito boriti protiv globalnog zatopljenja, onda ekonomija i ekologija moraju ići ruku pod ruku. Ali budući imamo samo jednu klimu diljem svijeta, onda mislim da treba više djelovati unutar Europske unije, ali isto tako i u ostatku svijeta. Već smo govorili o graničnoj prilagodbi poreznih stopa ovisno emisijama, ali što mislite o ideji da se sustav ETS-a proširi na treće države, na države izvan Europske unije koje bi htjele sudjelovati u to i koje bi onda mogle izbjeći na taj način takvu jednu graničnu prilagodbu poreznih stopa. ako se slažete s tom idejom, za koje države smatrate da bi mogle biti tu prikladne prema vašem mišljenju da sudjeluju u tome Kanada, Kalifornija, tko god. Pa u jednom trenutku ćemo se naći pred izborom. Naime, kako postići da ne doživljavamo sami štetu zbog toga što poduzimamo to. Naime, kada neke države ne poduzimaju one mjere koje mi poduzivamo i onda imamo dvije mogućnosti. Ili možete uvjeriti države da naprave isto što i vi i onda im kažete ako sudjelujete u ETS-u, ako stavite cijenu na CO2, ako smanjite emisije, da ćete naravno onda biti naš trgovanski partner i onda ne moramo tu razliku sa fiskalnom mjerom na granicama e, ispraviti, ali ako ne, onda ispričavamo se, evo nemamo drugu opcije nego da taj e, ugljični otisak e, onda ispravimo sa ovakvim porezom na granicama. Ja mislim da je to dobro rješenje. Mislim da je to e, sukladno pravilima Svjetske trgovinske organizacije. To ne krši niti njihove zakone niti naše. Mislim da to ide ruku pod ruku sve. Dakle, neovisno o tome radili se tu o ETS-u kojeg mi radimo ili nekoj drugoj vrsti cijene na ugljik, moramo postići jednaka pravila za sve. Ako ne uspijemo imati jednaka prava za sve, onda ćemo to morati postići putem fiskalnih mjera na granicama. Jako sam zadovoljan zbog vašeg odgovora. Vi ste govorili isto tako o e, tehnološko otvorenim rješenjima, već prije govorili ste već isto tako i o vodiku. I vodik je doista vrlo zanimljiv kada se radi o pohranjivanju energije, ali isto tako kada se radi o mobilnosti. Jedan motor s unutarnjim izgaranjem nije niti dobar niti loš, samo ovisi o tome što u njemu izgara a danas još uvijek nemamo strategiju za vodik. Stoga je moje pitanje sljedeće. Hoćete li raditi na strategiju o vodiku i ako da, pod kojim vremenskim rokovima i kada mislite, kako mislite da će to biti učinkovito što će smanjenja emisija CO2. Svakako ćemo raditi na strategiji o vodiku, jer mislim da Europska unija tu može doista biti lider. Mislim da još uvijek imamo prednost na drugim dijelovima svijeta, pogotovo ako to ubrzamo. A isto tako ne postoji nikakav gubitak energije kada koriste vodik za skladištenje energije. U svojim snovima bih ja stvorio partnerstvo s Afrikom, posebice sa Sjevernom Afrikom, te bismo tamo instalirali velike kapacitete za prikupljanje solarne energije u Africi i onda ju pretvarati tu energiju u vodik i onda izvoziti tu energiju u druge dijelove svijeta i koristiti unutar Europe sa stvarima koje već imamo. To nije toliko teško. Da se koriste plinovodi koje imamo za plin, za vodik. E, to nije toliko teško. To je moj san za buduću energiju. Jer nemojmo se zavaravati. Ako ne uključimo sve to neku perspektivu za Afriku ili za Sjevernu Afriku, onda ćemo s te strane biti ranjivi. Dakle, vodik može biti velika prilika za naše gospodarstvo. Ljudi u industriji čelika već sada kažu da bi moglo doći do situacije gdje bi vodik mogao biti energija za konkurentnu industriju čelika. Onda mislim da su to ogromne prilike koje bismo trebali iskoristiti e, do samog maksimuma. Hvala i zadnje pitanje na vašem saslušanju će doći od zastupnika Petra Liza. Hvala vam, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospodine Ja nisam 100% zadovoljan s vašim odgovorima što se tiče poljoprivrede, ETS-a i tako dalje. To mislim da bi moglo biti bolje, ali hvala vam na onome što ste se obvezali. Vrlo sam zadovoljan s time što namjeravate ovaj raditi sa Valdisom Dombrovskisom što se tiče industrije, to je ono što je potrebno. Isto tako se slažem s vašom linijom u potpunosti da slijedite govor u von što se tiče ciljeva. Mi želimo barem 50% i želimo se popeti na 55%, ali pod određenim uvjetima koje treba ispuniti. Mnogo govorimo o znanosti. Znanost ne zna za granice. Vaša će glavna zadaća dakle biti uvjeriti druge partnere u svijetu da učine više. Govorili smo mnogo o Greti. Greta nije u Europi. Ne pozivam vas da odjedite do Sjedne američke države, do Sjednih američkih država, ali pozivam vas da um, vi i vaše osobe radite mnogo na tome da uvjerite teče države u to. Radite li to i što mislite učiniti? E, kako biste uvjerili druge države da naprave ono što radi Europska unija, to je da povise svoje ciljeve vezano za misije. Pa kao što sam rekao u svom uvodnom e, govoru je da je velik dio mog međunarodnog posla to da uvjerim druge da idu u istom smjeru kao i mi. Moram reći da čak i oni koji kažu da to ne žele ili da smatraju da to ne bi trebalo tako napraviti ili toliko brzo, da rade na planovima da već transformiraju industrije, to jest da uvode neke mjere za transformaciju, nisam toliko pesimističan. Ono što najviše nedostaje prije svega je politička volja. Ako je to najveća prepreka, onda su međunarodni pregovori, politički kontakti, pokušaj da se uvjeri druge, pokazivanje primjera koji su uspješni i ono što sam rekao malo prije da imamo jednaka pravila za sve, da možemo onda povećati trgovinu, ako nemamo to da će to onda imati posljedice na naše odnose. Mislim da bi to moglo funkcionirati. I nemamo zaboraviti niti da u drugim dijelovima svijeta da se ono što se događa smatra šokom za sve E, što se za čovječanstvo. E, nepouzane vremenske, prilike. Pogledajte Kinu, pogledajte kako e, njihovi gradovi se guše bez drastičnih mjera. Pogledajte što se događa sa našom bioraznolikošću. 8 milijuna vrsta imamo trenutno na svijetu, od njih bi jedan milijun mogao nestati. Sve nas to na međunarodnoj zemlji zabrinjava i s pravom ste ukazali na tu potrebu, ali htio bih pozvati na oprez one koji to kažu, vi to ne govorite, znam to, ali drugi kažu zato što samo činimo 19% emisija, drugi trebaju prije nas djelovati. Ja mislim da to ne vrijedi. Ja mislim da ono što vrijedi je da ako pokažemo da to funkcionira, da to pomaže našoj industriji, ako pomažemo da to stvara radna mjesta, da stvara bolja radna mjesta, da će to onda biti najuvjerljiviji argument da nam se drugi pridruže. Ja ću mnogo toga uložiti u to, ali isto tako i neovisno o tome radi se o akterima u industriji ili na razini vlasti u Sjedinjenim državama, da ću ih pozvati da uvedu neke mjere vezano s to. I da se vrati na onaj pakt kojeg bi htio imati i u našem društvu, da dakle svi trebaju biti uključeni u to. Ako se na to gleda kao na nešto što Brisel, Berlin ili neko drugi nameće, onda se ništa neće dogoditi. Ali ako ljudi smatraju da mogu dati svoj doprinos, da imaju tu eh, mogućnost sudjelovanja, da će se onda to moći ispuniti. Nikad neću moći u potpunosti ispuniti očekivanja konzervativaca, ali ja na to gledam kao na kompliment. Hvala vam lijepa. Uh, e Hvala vam. Ja mislim da je EPP spreman s vama raditi na tome, ali vi ste spomenuli također dakle, ljude unutar Europske unije, ali i ljude izvan Europske unije. Lakše ćete nas uvjeriti ako ne govorite samo o pravilima i o regulativama. Niste bili toliko jasni niti po pitanju načela jedan unutar jedan van možda bismo mogli identificirati neka pravila da vidimo što spriječi ljude da ulažu u zelenu tehnologiju. Dakle, možda nam je za klimu potreban set pravila, ali možda bismo trebali identificirati pravila koja su dakle štetna za neke industrije e, koje se boje tih mjera za borbu protiv klime i onda ih ukinuti. Da, slažem se s time. Kada sam vodio radnu skupinu za bolje donošenje propisa, onda sam svima rekao, na svojim parlamentima i drugima, dajte nam popis što želite da ukinemo. Svima sam to rekao. A popis je bio jako kratak, moram to reći. I stoga da, mislim da možemo još iznositi bolje propise, da možemo iznositi propise koji će biti prilagođeniji, tako što imamo eh, reviziju, tako što imamo jednu nadzornu skupinu koja to prati. Mislim da već sada imamo bolje propise. Isto tako mislim da moramo pogledati eh, mnoge propise na mnogim područjima vidimo jesu li oni dobri. Primjerice, naša direktiva o energiji. Nju trebamo revidirati. Ona nije eh, ni izdaleka dovoljno dobra moramo to moći napraviti. Zatim, moram barem e, imati tu opciju da uvedemo gorivo na kerozin. ne znam zašto bi zakupovstvo bilo izuzeto e, iz takvih vrsta poreza. Možda se ne slažemo po pitanju toga, ali u jednom trenutku će kampanije morati sudjelovati u tome. Bilo da se e, radilo via ETS-a ili via oporezivanja, ali njih ne možemo iz toga svega izuzeti, zar ne? Dakle, ja sam u potpunosti za bolje donošenje propisa, ja sam isto tako za ukidanje propisa koje nam više nije potrebno, koje je zastarjelo, mislim da smo s time i krenuli i stoga sam tu rame uh, uz uz vas. Ali oni koji to očekuju nam moraju onda dati isto tako i popis toga što žele da ukinemo i siguran sam da ćemo onda to moći napraviti. Hvala vam. Sada imate prilike u roku od pet minuta iznati vaše zaključne primjedbe. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Pustite mi da kažem da znam da je kasno i da najvjerojatnije imate nešto bolje zaraditi od toga da slušate mene učih pet minuta, ali htio bih zaključiti s jednom porukom koju mislim trebam podijeliti s vama, a to je sljedeće. U proteklih 10-15 godina smo često vodili te rasprave o tome čemu služi Europska unija. Što je dovelo čak i kad kad do rasprava zbog kojih je onda većina građana u jednoj državi članici se osjećalo nagnano da, iz, da glasaju tako da žele izaći iz Europske unije, što mislim da je izuzetno tužno. To nam nalaže da pokažemo biračima, da pokažemo građanima e, da čemu Europa služi. Mislim da ako postoji jedno područje gdje je malo toga potrebno za to, onda je to ovo područje da moramo izmijeniti naše društvo i pretvoriti ga u drživo društvo. Ja ozbiljno smatram da ako pogledamo analize koje su napravljene, da preko 90% europskih građana želi da djelujemo eh, u slopu borbe protiv klimatskih promjena. Dakle, više od svakog devetog europljanina to zanima, to od nas očekuje. To nama daje jedinstvenu priliku da pokažemo čemu služimo, a to je da pomognemo društvu da ponovno zadobije samo povjerenje, da se pretvori u održivo društvo, da predvodi na globalnoj sceni. Mi možemo biti vodeći kontinent na svijetu koji će svijet odvesti u bolju i održiviju budućnost. I mislim da je to prilika koju možemo iskoristiti ili izgubiti. I to sada zato što nam se čini kao da, 2000, kao da je 2050. jako daleka. Ali, ako ne uspostavimo u ovom mandatu idućih pet godina potrebne zakone, onda nikad nećemo uspjeti postići ciljeve za 2040. godinu, a pogotovo ne ciljeve za 2050. godinu, to će biti nemoguće. I ako ne dobijemo taj okvir za to u prvih 100 dana unutar komisije von der Leyen, onda nećemo uspjeti pripremiti te zakone za idućih pet godina, što znači da u idućih e, sto dana nakon e, prvog e, studenog vi i ja mi zajedno imamo kolektivnu odgovornost da to napravimo na dobar način. Kad vidim što naša djeca traže od nas, kada vidim kako u nekim dijelovima našeg društva vlada očaj, da nitko nema kontrole, da smo na vlaku koji, e, je bez e, strojovođe. To možemo postići na europskoj razini. Možemo imati europska rješenja za europske izazove i ako to dobro napravimo u Europi, onda će se to odraziti na ostatak svijeta. Ja doista smatram da je u vašim rukama to napraviti. Možda ću to uspjeti na brzinu naći. Naime, vidio sam nešto vezano uz jednu knjigu Vesna Churchilla za koju bi trebao dobiti Nobelovu, je dobiti nagradu. On je našao jednu pjesmu o jednom odbjegom vlaku 1980. godine koji je odbjegnuo zato što je vođa zaspao i pjesma ide ovako and sleep hath deadened the driver's ear, and signals flash through the night in vain. Death is in charge of the clattering train. We should never let it come to that. ne bismo nikad trebali dopustiti da dođe do toga. Trebali bismo pokazati da taj vlak e, ima vođu i da e, taj strojovođa sluša europsko išao da zna kamo treba ići i da e, ima plan kako stići do te točke. To je e, moja zadaća, ja ću pokušati napraviti najbolje u toj zadaći za sve nas. I mislim da ako možemo napraviti to kolektivno, onda ćemo moći stvoriti Europu na kojoj će naša djeca biti ponosna. Hvala vam lijepa.